Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues. U redu, dame i gospodo, dragi kolege. 3 sata i 5 minuta, možemo započeti. Zadovoljstvo mi je što je ovdje s nama gospodin Kristijan Kardon, on je ministar e, gospodarstva, ulaganja i malog poduzetništva s Malte i predstavlja e, predsjedatelja Vijećem Europske unije prikazat će nam prioritete malteškog predsjedništva ovdje u našem odboru, naravno kada se radi o međunarodnoj trgovini. Mislim da smo svi svjesni situacije da je međunarodna trgovina pri samom vrhu e, međunarodnih agendi, posebno dva događaja, ako ih možemo tako nazvati, e, prošle godine, su to jasno naznačilo. Dakle, to je izbor gospodina Trumpa te prvi potez kojeg je do sad povukao. I meni se čini da su to jasni signali da moramo intenzivirati rad eh, na području međunarodne trgovine. Zatim naravno isto tako i Brexit, te e, rasprave o trgovinskim odnosima sa državama članicama e, za države koje odluče izaći iz Europske unije. To je također jedan od ključnih elemenata svega toga i stoga. Predsjedanje vijećem e, doista predstavlja veliku obavezu u još nekoliko mjeseci Europski parlament će podržati predsjedatelja vijećem u duhu dobre suradnje i u smislu toga da želimo ostvariti konstruktivne rezultate. Brexit i novi promijenjeni međunarodni kontekst, to, je, to sam dakle već spomenuo, a zatim imamo i nekoliko zakonodavnih prijedloga pred nama, o tome smo nas jutro razgovarali, imamo novi prijedlog za alternativne metodologije vezane uz države ili sektore privrede koji se ne drže običajnih postupaka za određivanje cijena, a povezano s time je i modernizacija e, instrumenta za trgovinsku zaštitu, TDI. Vrlo mi je drago da je vijeće sad nakon dvije i pol godine e, izradilo mandaz o tome, pa možemo započeti s pregovorima i nadam se da ćemo se nam veljeće već moći krenuti u pregovore o TDI-evima. Mi smo danas usvojili ovdje dokument o e, mineralima iz područja sukoba i najvjerojatnije ćemo sada s tim otići na planu sjednicu u Ožiku, to ćemo moći potpisati s e, taj veliki komad vrlo važan komad zakonodavstva o tim mineralima. Istodobno imamo jedno novo zakonodavstvo pred nama vezano uz dvojnu primjenu. To je isto tako e, vrlo važno zakonodavstvo u smislu toga da želimo imati trgovinsku politiku koja se temelji na zajedničkim vrijednostima i vjerujem da ćemo i u dobrom duhu suradnje raditi zajedno na tome. Zatim e, su pred nama i neki e, trgovinski sporazume. Mi smo ovdje danas ujutro u odboru usvojili e, sporazum CETA. Neke sporazume očekujemo od nekoliko tjedana i moramo naći sada jedno rješenje za primjenu CETE, zatim najvjerojatnije Vjetnam i Singapur, to je ono što će nam uslijediti nakon presude e, Europskog suda pravde, a nakon toga nam najvjerojatnije slijedi Japan, e, posebice onoga što tiče moje prve primjedbe vezano uz sigurnosnu situaciju. E, u tom smislu ima smisla sada ubrzati pregovore s Japanom. I najzad, ali ne najmanje važno, naravno, moramo staviti veći naglasak na međunarodni multilateralni sustav, dakle ojačati VTO, kako se taj sustav ne bi urušio radi nekoliko članica VTO-a. I na kraju želim spomenuti pitanje transparentnosti i suradnje između vijeća i parlamenta. E, prije svega što se tiče interinstitucionalnih pregovora u svrhu ostvarivanja jednog sporazuma o transparentnosti i pristupu dokumentima. Dakle, naš dnevni red je pun. I sada vam predajem riječ da nam iznesete vaše prioritete. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, dobar dan, hvala što ste se ugostili danas kao prvo bih htio pozdraviti i e, naše izaslanstvo pri Europskom parlamentu i htio bih vama, e, tebi Bender, čestitati na ponovnom izboru kao predsjednik ovog odbora zajedno sa svim podpredsjednicima koji su ponovno izabrani. Doista, ti si e, iznio jedan e, vrlo kratak, ali dobar sažetak naših prioriteta. U proteklih 60 e, godina na Europu se gledalo kao na primjer nade, prosperiteta, razvoja i mira. To je bilo veliko postignuće. To je bio rezultat vizija onih prvih koji su imali ideju u europskom projektu. U trenutku kada su svi drugi bili skeptični vezano uz to hoćemo li uspjeti ili ne i hoćemo li moći zajedno surađivati. A prilikom 60. godišnjice ovog projekta. Sada je evo na nama, na Malti, na najmanju državi članice Europske unije da preuzme predsjedanje vijećem Europske unije. Zajedno ćemo baciti pogled u 60 e, godina unatrag i pogledati što smo ostvarili zajedno, te iskomunicirati prednosti koje su povezane s tim projektom našim građanima. To su prednosti na koje se katkad zaboravlja. To je zapravo dobra prilika kako bismo mogli onda baciti pogled u budućnost. E, Europi je potreban sada novi elan. Nedavni razvoj, kao što ih je Bernd iznio, vezano uz Europsku uniju, pokazuju da Europska unija mora biti bliža svojim građanima. Zatim e, također e, su to uključene mjere koje usvajamo kako bi zaštitili prava građana, kako bi dakle oni mogli ostvariti e, ono što žele. Prošlogodišnji događaj su ostavili na nas velik trag, potreba za reformom nikad nije bila toliko velika i isto tako e, nikad nismo imali tako jasno pred umom tu potrebu da budemo bliže građanima. Ti događaji su bili zapravo potres, potres za europski projekt i europske vrijednosti i nadamo se da u ovih šest mjeseci e, predsjedništva zajedno dakle s vama, Europskim parlamentom u suradnji da će se Europska unija ojačati. Znamo da šest mjeseci nije mnogo vremena i mi smo ambiciozni po pitanju toga da želimo e, napredovati s europskim projektom, a želimo biti istodobno i što realističniji. Mi znamo naše ograničenja, ali i e, naše e, snage i prednosti mi ćemo vršiti našu ulogu u vijeću kao pošten posrednik, nećemo imati skrivenu agendu, nećemo biti petenciozni i sigurno ćemo raditi s vama, s Europskim parlamentom, u e, duhu suradnje i u jednom poštenom okruženju. Mi imamo ministra zamjenika predsjednika vlade, ministra financija, a i e, čak i vođa oporbe, svi ti ljudi s Malte su bivši zastupnici u Europskom parlamentu danas. Ehm, I to pokazuje koliko se vi važno tijelo i ukazuje na činjenicu da ste vi izabrani predsjednici e, građana. Mi smo ponosni što preuzimamo upravo u ovom trenutku tu funkciju predsjedanja vijećem. Mi sada želimo usvajati jedan novi elan kako bi e, građani još više približili Europske unije kao ljude, kao potrošače, kao dionike. I u tu svrhu smo identificirali šest prioriteta. Migracije, sigurnost, jedinstveno tržište, politika susjedstva, socijalna inkluzija i e, pomorstvo. Mi vjerujemo da na tome trebamo raditi. S vašim dopuštenjem, gospodine Langenu, ja ću sada govoriti o našem radnom programu, o svemu onome što je u vašoj nadležnosti. S velikim zadovoljstvom i čašu predstavljam e, ovdje trgovinske prioritete Malteškog predsjedništva Vijećem Europske unije za prvi šest mjeseci u 2017. godini. Ovo je važno iskustvo gdje Malta po prvi put preuzima aktivnu ulogu unutar Europske unije. Mi snažno vjerujemo u demokratske vrijednosti i smatramo da je dijalog između vijeća i Europskog parlamenta važan politički proces kako bismo ostvarili najbolje rezultate po pitanju e, naših politika za građane. Naše predsjedništvo će također biti zadnje u našem triju predsjedništva. I ovdje bih htio iskoristiti priliku da zahvalim kako nizozemskom, tako i slovačkom predsjedništvu na izvrsnom radu kojeg su obavili. Po mom mišljenju oni su vrlo uspješno ostvarili važne rezultate na području međunarodne trgovine unutar vijeća, a sve to u suradnji s Europskim parlamentom sa ciljem da izrade kompromise po pitanju e, nekoliko važnih dosija, primjerice minerali iz konfliktnih područja, e, zakonodavstvo za borbu protiv mučenja i modernizacija instrumenta za trgovinsku zaštitu. Mi želimo nastaviti na njihovom putu i želimo sa parlamentom raditi o raznim e, trgovinskim dosijema. Malta u potpunosti e, cijeni važnost trgovinskih politika i ekonomskih veza e, koje imamo s našim globalnim partnerima. Osim toga, mogu reći da je trgovina uvijek bila velik izvor rasta i bogatstva za Maltu. Trgovina je također jedan važan element u svim gospodarstvima Europske unije. Europski trgovinski ulagački odnosi jako su obilježeni integriranom proizvodnjom i e, procesom izrade usluga te investicijskim prilivima diljem nacionalnih granica. Također, poseban interes e, nam je internacionalizacija malih i srednjih poduzeća. Uzet u obzir da taj dio Mm, naših ekonomija ima e, značajnu važnost na živote naših građana. Naše predsjedništvo je sada u jednom kritičnom trenutku za međunarodnu trgovinu. Imali smo niz događaja u 2016. godine koje će budućnost učiniti neizvjesnijom i zato izazovnijom. Imali smo glasanje o Brexitu, e, postupak e, davanja odobrenja sporazuma sa Kanadom e, u vijeću. To su svi bili kritični trenuci za europsku trgovinsku politiku. Imamo dakle te događaje koji su novi izazovi, ali mi smatramo da trebamo poslušati e, europske građane i da im trebamo bolje objasniti prednosti naših, naše trgovinske politike i sudobno naglasiti što smo se uspjeli dobiti i ispregovarati. Isto tako u jednom takvom mijenjajućem scenariju moramo biti e, prijemčivi na nove razvoje, a istodobno opremiti Europsku uniju sa dobrim politikama kako bismo uspjeli ublažiti sve negativne strane trgovinske politike. No, po našem mišljenju moramo gledati prema naprijed i moramo se pobrinuti da Europska unija ostane i dalje važan globalni e, igrač i konkurentni igrač u međunarodnoj trgovini. Kao što Eurostat pokazuje, e, mi smo jako konkurentni kako u robi, tako i u uslugama na međunarodnoj razini. Mi smo tako i, isto tako i neto ulagaču u ostatak e, svijeta, a neto ulaganje će do kraja 2000, 2015. E, godine iznosilo 1 bilijun eura. Mi smatramo da je međunarodna trgovina ključno političko područje za ekonomiju, za stvaranje novih radnih mjesta, dobrih novih radnih mjesta i zato zadržimo globalnu konkurentnost. Prvih nekoliko godina vidjeli smo da je porasao interes e, društva Europske unije za razne aspekte trgovinske politike. I iz tog razloga moramo e, biti e, vrlo pažljivi i poslušati potrebe i glasove naših dionika i javnosti općenito. U idućih šest mjeseci bit ćemo pošteni posljednici u vijeću i pobrinut ćemo se za kooperativni pristup u odnosu s Europskim parlamentom. Stoga je od najveće važnosti da zajedno E, ostvarimo rezultate od međunarodne trgovine koji će biti važni za građane Europske unije. U tom smislu predsjedništvo će pokušati e, stvoriti i zadržati taj lan što se tiče e, trenutne trgovinske agende Europske unije. Pokušat ćemo nastaviti raditi na svem onome što su već pripremili naši partneri u triju i e, mi želimo kao prvo napredovati po pitanju pregovora na različitim e, razinama, na multilateralnoj, plurilateralnoj i bilateralnoj razini. Želimo raditi na novim mandatima za sporazume o slobodnoj trgovini i isto tako napredovati po pitanju zakonodavnih prijedloga kako bismo postigli rezultate koji će biti uravnoteženi i oduzemne koristi. Sada bih e, otišao malo više u detalje vezano uz radni program za idućih šest mjeseci. Krenut ću sa multilateralnim pitanjima, dakle pitanjima povezanim sa VTO-om. Maltaško predstavništvo će e, pokloniti dosadnu pažnju multilateralnoj dimenziji međunarodne trgovine. Osvarit ćemo konstruktivne razgovore u vijeću vezano uz to kako možemo definirati e, stajalište Europske unije za MC11. E Mi smatramo da trgovinski sustav koji, će biti multilateralan i temeljen na pravilima kao što je izgrađena na VTO-a predstavlja temelj za e, slobodnu i pravnu trgovinu na globalnoj razini. U tu svrhu se moramo pojedinuti da Europska unija e, može nastaviti doprinositi razgovorima unutar VTO-a e, pomoću e, ispunjavanja svih obveza i konstruktivnog dijaloga. Kao predsjedništvo mi želimo pohvaliti komisiju na aktivnoj ulozi koju ona odigrala e, nakon ministarskog e, sastanka u Nerobiju u 2016. godini. Iznijela je nove prijedloge, a isto tako je i druge članice VTO-a uključila u svoje rasprave. U vijeću su države članice rekle da su zainteresirane na za čitav niz mogućih rezultata tih ministarskih konferencija, uključujući elektroničku trgovinu, transparentnost, dobre regulatorne prakse i primjerice trgovinu sa kemikalijama. mi ćemo to imati na umu, te ćemo kao predsjedništvo nastaviti staviti naglasak na daljnji napredak. Pokušat ćemo definirati pristup Europske unije za sastanak MC11 u Buenos Airesu. I dok Europska unija pomoću e, vrlo učinkovitog rada e, komisije je već imala prilike izraziti svoje interese unutar VTO-a, vijeće će nastaviti raditi na tome da se dobije dobra ravnoteža i ostvare ambiciozni rezultati na MC11. To uključuje to da bi trebali e, odraziti i interese Europske unije i da bi sve to trebalo uzeti u obzir one, osjetljive točke za Europsku uniju. Što su pluralne razine, imamo tu TISU, e, mi smo htjeli e, nastaviti sa opredjeljenjem vijeća vezano uz pregovore vezano uz TISU i EGU, ali isto tako trebali bismo uzeti u obzir status i e, ta dva pregovora koji ovise na neke aspekte koji su izvan kontrole Europske unije. Što se tiče TIZE, Sada ćemo napraviti stanku u pregovorima kako bismo dopustili novoj američkoj vladi da imenuje novog trgovačkog predstavnika um, američkih država. Nadamo se da ćemo u drugoj polovici 2017. godine nastaviti sa pregovorima vezano uz zajednički sporazum o trima eh, predstavnicima TISE, naime to su Australija, Europska unija i Sjedinjene države, a među možemo napraviti eh, jedno interno razmišljanje o tome kakav će, biti stav Europske unije o protoku podataka i vijeće e, jedva čeka prijedlog komisije o tome. Vrlo smo nastrpljivi. Zatim, e, dok smo skoro završili pregovore o e, sporazumu o ekološkim dobrima, moramo reći da je mogućnost uspjeha nešto što ovisi o političkoj volji drugih partnera. Imat ćemo razne prednosti Eh, iz jednog takvog završnog sporazuma gdje bi uklonili carine na zelena dobra, eh, potakle bi rast i rana mjesta u sektorima koji se bave zelenim eh, dobrima na globalnoj razini, smanjili bi troškove za potrošače tih proizvoda i to bi se povoljno odrazilo na okoliš. Mi se želimo kao malteško predsjedništvo primiti da se raspravlja o tim pregovorima i da se u njima uzima u obzir interese država članica. Što će bilateralne razine, što se trenutno tu događa, pa bilateralna trgovina je važna za radna mjesta i gospodarski rast i Malteško predsjedništvo će zadržati vrlo životnu raspravu u vijeću o trenutnim bilateralnim pregovorima. Specifično rečeno imamo e, trgovinske pregovore sa Japanom i e, s pravom ste rekli, ja podsjećam na to, da je Europsko vijeće pozvalo komisiju u listopadu 2016. godine da aktivno nastavi sa pregovorima o sporazumu o slobodnoj trgovini sa Japanom. E, sa ciljem da se do kraja 2016. godine postigne politički sporazum. Nažalost, to nije bilo moguće, no obje strane su i dalje e, opredjeljene za to da se ove godine dođe do sporazuma i to će tražiti vrlo snažnu političku volju, posebice sa japanske strane, kako bi se riješila ona najteža aktualna pitanja. To doduše ne znači da ćemo mi e, žrtvovati sadržaj kako bismo ispunili vremenske okvire. Baš suprotno. Mi želimo da to bude e, vrlo sadržajni sporazum sa dovoljnom razinom ambicija u svim ključnim e, ekonomskim, trgovačkim i investicijskim područjima. Ostvarenje tog sporazuma također bi značilo da, ćemo odaslati e, snažan gospodarski signal i ja, dali bi jasan dokaz da je Europska unija sposobna ostvariti svoje ciljeve trgovinske politike, a istodobno bi e, potaknuo gospodarski rast i stvaranje ih mjesta u Europskoj uniji. Malteško predsjedništvo će učiniti sve što može kako bi e, pomoglo pri pregovorima između Europske unije i Japana, kako bi se s tim išlo naprijed, a e, u iščekivanju političkog odobrenja tog sporazuma mi stavljamo naglasak na koliko je važno imati učinkovitu komunikaciju sa svim dionicima, sa poslovnom zajednicom, sa civilnim društvom kako bi se uklonila e, potencijalna e, zabrinutost i kako bi dobili dovoljnu podršku za taj sporazum. Zatim isto tako imamo i pregovore sa nizom drugih trgovinskih partnera, uključujući Tunis, Mercosur, Eh, Meksiko i države ASEANA, između ostalog. Što se tiče SAD-a i prije svega TTIP-a, mi ćemo sada prvo razmotriti status eh, transatlantskih trgovinskih odnosa u prvoj polovici 2017. godine eh, jer još uvijek se nismo uspjeli dogovoriti o mm, ambicioznom, uravnoteženom, sveobuhvatnom sporazumu sa Njemačkim državama. Ali ti pregovori su i dalje od velike gospodarske strateške važnosti te je Europska unija spremna nastaviti sa pregovorima o TTIP-u sa SAD-om, e, čim SAD pokazuje e, tu volju da se nastavi sa razvojem transatlantskih trgovinskih odnosa. Treba isto tako e, znati da Europska unija neće prihvatiti neuravnotežen trgovinski sporazum. Trgovinski sporazum sa Sjedinjenim državama kao i sa svim drugim trećim državama treba donijeti prednosti E, građanima i industrije Europske unije, dakle cijeloj Europske unije. Isto tako Matoško predsjedništvo radi na mandatima za pregovore vezano uz trgovačke sporazume i modernizaciju postojećih trgovačkih sporazuma. U prostoru 2016. godine komisija je riječu predstavila prijedlog za mandat za modernizaciju Carinske unije između Europske unije i Turske Zatim mandati za pregovore novih sporazuma o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom, te mandat za modernizaciju sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Čilea. To sve je nešto što bi komisija mogla predstaviti vijeću tijekom predsjedništva Malte vijećem Europske unije. E, predsjedništvo Malte će E, se pomenuti da države članice nadziru taj proces vezano uz područje primjene i uz procjene učinka u svakom od tih slučaja. Što se tiče Brexita, naravno dok Brexit ima e, mnogo šire posljedice nego samo na području trgovine. Ipak ne mogu se ne osvrnuti na to, budući da se uskoro očekuje da će Ujedina krajima pokrenuti 50. članak gore Europske unije i to krajem ožujka. No naravno poruka koju smo dobili danas od Visokog suda u Ujedine kraljevine jasno kaže da parlament treba dati odobrenje za pokretanje članka 50. Trebamo vidjeti što će se dogoditi s time, ali naravno to je u domaćoj nadležnosti Ujedne kraljevine. No, poruka 27 e, čelnika e, država članica Srpske unije od 15. prosinca prošle godine je da su svi oni spremni započeti s pregovorima jednom kada ujedna kraljevina pokrene članak 50. Dakle, mi dalje gledamo unaprijed sa e, trgovinskom agendom Europske unije, ali neće se ništa tu dogoditi prije nego što jedna tajvena e, to ne pokrene. Isto tako ne želimo špekulirati o e, tome kako će izgledati budući odnos sa Ujedinom kraljevinom. Prošli utorak je mm, premijerka Theresa May naznačila što jedna tajvena namjerava učiniti, dakle Ujedinjena kraljevina namjerava izaći iz jedinstvenog tržišta, a 27. članica EU Europske unije su već rekli da žele da Ujedinjena Kraljevina bude blizak partner Europske unije, a u svakom slučaju bilo koji sporazum sa Ujedinjenom Kraljevinom kao sa trećom državom treba se temeljiti na pravima, ali i na obvezama. Što se tiče zakonodavnog aspekta rada matičkog predsjedništva, to će biti vrlo važno. Mi održavati razne rasprave u vijeću a i sa Europskim parlamentom i to po pitanju ključnih dosjea e, koje su važne ovim institucijama. Posebice se želimo usredotočiti na, kao matričko predsjedništvo na reformu TDI-a, dakle instrumenta za trgovinsku zaštitu, uključujući modernizaciju tih instrumenta, a isto tako se želimo se točiti na novu metodologiju za borbu protiv dumpinga e, i to u svjetlu mijenjajućeg konteksta u VTO. Nakon što smo više od tri godine razgovarali u vijeću o modernizaciji TDI-ova, Slovačko predsjedništvo je uspješno uklonilo zastoj koji je vladao po pitanju ovog dosija i želim iskoristiti ovu priliku kako bih zahvalio Slovačkom predsjedništvu na tome koliko su oni bili posvećeni u e, tome da iznađu kompromis e, za koji će naći većinsku podršku vijeću. E, stajalište vijeća o modernizaciji TDI-ova sada sadrži jednu vrlo osjetljivu ravnotežu gdje, se uzeo obzir, e, su se obzir sva razna mišljenja država članica i e, iako postoji samo mali broj kontroverznih e, pitanja, posebice ono pravilo nižih carinskih pristojbi, ipak ne smemo zaboraviti da smo ostvarili podršku e, za čitav niz drugih važnih pitanja i od toga će imati koristi svi operateri ovakvih e, Vijeće je posebnu pažnju poklonilo specifičnoj ulogi malih i srednjih poduzeća, te je predložilo dodatne e, uvodne izjave, dodatne odredbe kako bi poboljšao pristup informacijama e, o e, istragama protiv dumpinga i protiv subvencija tim tijelima. Vijeće, Maltaško predsjedništvo će što prije krenuti u pregovore u okviru triloga sa Europskim parlamentom. Isto tako mi pozdravljamo prijedlog komisije od 9. studenog prošle godine za novu metodologiju za e, izračun dumpinga e, kada imamo situaciju gdje se ne poštuju e, tržišni uvjeti. Isto tako mi smo imali prijedlog od strane komisije i e, vijeće za vanjske poslove već je razmotrilo taj prijedlog prvi put 11. studenog. Naravno, vijeće još uvijek analizira taj prijedlog i sve se to treba e, napraviti kako bi bilo u skladu sa dinamičnim kontekstom BTO-a. Cilj je da se zadrži učinkovitost za instrumente Europske unije za trgovinsku zaštitu, a isto tako da se dobije jednaku razinu, razina zaštite za europsku industriju. Kao što znate, imali smo protokol za pristupanje VTO eh, za Kinu. Kina je zatražila konzultacije što se toga tiče s Europskom unijom, a to je prvi korak u procesu rješavanja sporova pri VTO. Sada je vrijeme od izvete važnosti, a ran sporazum e, su zakonodavaca o ovom dosijeu e, moglo bi samo po sebi već ukloniti neke potencijalne rizike. Vijeće je već započelo sa razmatranjem e, prijedloga i mi se veselimo čuti koje je stajalište parlamenta po tom pitanju. Kao predsjedništvo mi smo e, tome da ćemo vrlo brzo obraditi taj dosije. Isto tako će naše predsjedništvo se baviti sa e, reformiranjem uredbe koja kontrolira izvoz roba s dvojnom namjenom. E, to je od velike važnosti kako za vijeće, tako i za Europski parlament. E, tu uredbu zadnji put smo ažurirali 2009. godine i trenutno raspravljamo o toj uredbi kako bi postigli čitav niz ciljeva. Cilj je da se uredba osnaži, e, da se e, spriječe zloupotrebe ljudskih prava i terorizam. To su pitanja koje ne zabrinjavaju samo europske građane, već su to neke zabrinutosti na koje nailazimo na globalnoj razini. E, postoje druga pitanja koja spadaju pod reformu ove uredbe, primjerice to da potičemo e, jednaka pravila za sve na globalnoj razini i da smanjimo administrativno opterećenje za naša poduzeća, posebice za ona opterećenja od kojih pate e, male sredna poduzeća. Postoje neka osjetljiva pitanja, to već vidimo iz ovih sadašnjih rasprava u vijeću, a imamo i tu i važnu ulogu Europskog parlamenta kao su zakonodavca. I stoga Malteško predsjedništvo namjerava biti pošten posrednik kako bismo uspjeli napredovati E, što se tiče ovog dosija. Zatim, na kraju, horizontalna pitanja. Nakon što se sada e, završio proces sa odobrenjem CETE i nakon što će sada i sud uskoro e, izdati svoje mišljenje o potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Singapura, Maltaško predsjedništvo će udružiti komisiju u vijeće kako bi raspravili na konstruktivan način o mišljenju suda E, trebamo vidjeti kako ćemo pomiriti te pravne aspekte, ali su tako i praktična gledišta. E, glavni odvjetnik e, suda je 21. prosinca dao svoje mišljenje o ovome, dakle o potpisivanju sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma poput ovoga između Europske unije i Singapura. A završno mišljenje vijeća očekujemo na proljeće 2017. godine i nakon toga na temelju tog mišljenja suda krenut ćemo u raspravu kako bismo vidjeli kako možemo završiti e, pregovore. Jedan drugi i jednako važan aspekt je to da je to na komisiji, ali su tako i na pojedinim državama članicama, da dakle javnosti prenesu koje su to prednosti trgovinskih sporazuma za naša poduzeća, ali i za naše društvo općenito. Moramo bolje objašnjavati koliko je trgovina važna za e, europske građane. Zaključit ću svoje izlaganje, s time ću reći da Malteško predsjedništvo smatra da je Europski parlament e, vrlo blizak partner vijeća na području trgovine, kako što se tiče trgovinskih sporazuma, tako što se tiče i uloge Europskog parlamenta kao su e, želimo se pomenuti da imamo uvijek otvorenu komunikaciju s Europskim parlamentom i stoga smo u potpunosti opredjeljeni tome da e, nađemo zajednička rješenja za ostvarivanje naših ciljeva e, kako bi od toga imala korist e, ekonomija Europske unije, kako bi se stavila radna mjesta i kako bi od toga imali koristi građani općenito. Hvala vam. Uh, Hvala vam na ovom vrlo cjelovitom prikazu programa Malteškog predsjedništva sretno u daljem radu. A sada ću dati riječ predstavnicima klubova zastupnika. Prije svega iz redova Pučana, gospodin Valesa. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja imam jedno pitanje o reformi instrumenta za zaštitu, trgovinsku zaštitu. Mi smo ovdje prije tri godine u parlamentu donijeli jednu rezoluciju, međutim od tada se ništa nije dogodilo. Sada imamo opći pristup vijeća od prošle godine, no svejedno me zanima na koji način namjeravate prevladati prepreke u vijeću, e, kako se može krenuti dalje s time. Mi već kasnimo s obzirom na situaciju u Kini i mislim da trebamo učiniti taj sljedeći korak i na koji način zapravo namjeravate zaobići te prepreke. Sljedeća točka dnevnog reda je Ukrajina. Govorit ćemo o vođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu. Ja inače predstavljam naš odbor u ovoj temi. Zanima me e, koliko će prioritetna biti Ukrajina za vas? Hvala David Martinu ime sid Hvala i lijepo vas pozdravljam. Drago nam je vidjeti ovdje Maltu u svojstvu predsjedništva. Htio bih pojasniti nekoliko pitanja. Što se tiče Brexita, znam da ne možete ulaziti u detalje, ali e, stav vijeća o novom, e, dakle, novim trgovinskim odnosima između EU-a i Velike Britanije. Dakle, hoće li to biti sastavni dio članka 50. ili tek nakon aktivacije članka 50. Čak i više mjeseci nakon referenduma nije sasvim jasno hoće li e, trgovinski paket biti e, sastavni dio pregovora temeljem članka 50 ili ne. Povezano s time, htio bih reći i sljedeće. Ujedinjena kraljevina razmatra mogućnost potpisivanja sporazuma o trgovini sa SAD-om, Australijom i drugim zemljama. Oni shvaćaju da ne mogu potpisati takve sporazume dok su u članstvu, ali ih mogu ispregovarati i potpisati s danom izlaska iz Europske unije. Tereza me je rekla da će kao članica Europske unije očekivati sva prava i igrati punu E, ulogu e, u Europskoj uniji, a da kako aktivno članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva i određene obveze, a to znači da se ne smije podrivati pozicija Europske unije. Pretpostavljam da je takav pristup i zanima me kakve se razgovori vode u vijeću s tim u vezi. E, dakle, sada da se odmaknemo od Brexita, vi ste već dosta rekli o tome, ali zanima me kako vijeće gleda na propast eh, te tipa i je li to velika prilika za nas. Eh, zemlje u te tipu, eh, dakle su, imamo naime već potpisane gotovo potpisane sporazuma sa Vijetnom Singapurom, zatim Japan, Singapur, Novi Zeland, neke zemlje Latinske Amerike. Potpisali smo CETU i zapravo mi surađujemo sa gotovo svim zemljama iz TTP-a. Tako da me zanima je li ovo prilika ne u oportunističkom smislu, ali da zapravo damo više zamaha tim pregovorima i to može biti signal koji upućujemo partnerskim zemljama u trenutku kada ih Amerika napušta, da se mi želimo dodatno angažirati i da želimo zapravo ubrzati pregovore o tim sporazumima. A ako su donese presudu u ožujku. Nadam se da će e, Malteško predsjedništvo imati priliku uputiti sporazum sa Singapurom na ratifikaciju, a nakon sklapanja CETE i drugih sporazuma mislim da ćemo zapravo mnogo više postići u području međunarodne trgovine nego ikada do sada. E, neću sada dalje komentirati ovu situaciju, E, vidjet ćemo što će reći sud i hoće li usvojiti mišljenje nezavisnog odvjetnika. Jer to bi značilo da će 30 nacionalnih i regionalnih parlamenta morati ratificirati svaki pojedinačni sporazum. To bi uistinu bila katastrofa. I još jedno posljednje pitanje kojeg ste se dotaknuli. Rekli ste da trebamo vidjeti e, kako će Amerika reagirati e, u daljnim pregovorima, da li razmatrate mogućnost da, da zapravo idete dalje bez Amerike i treba li Europa naprosto nastaviti pregovore s drugim partnerima? E, kolegice Šake u ime kluba Liberala. Hvala. Ministre, mnogo je već rečeno. Ja sam iz Nizozemske, a male zemlje moraju uistinu pokazati svu svoju snagu. Drago mi je da ima velik broj e, zastupnika i nadam se da će to omogućiti dobru suradnju među e, parlamentima, ali posebno između vijeća i parlamenta. Htjela bih e, čuti nešto više o tome kako gledate na političku dinamiku u vijeću, posebno za dobivanje jasnog pregovaračkog mandata, te predanost e, tekućim pregovorima i koja je razina ambicija. Smatram uistinu važnim da postoje novi modaliteti suradnje s dionicima kako bi se zapravo povećala legitimnost jer vidjeli smo da je došlo do značajnog zaokreta, traži se e, više informacija, javnost pokazuje veći interes. I sami ste spomenuli da se nalazimo u jednom kritičnom razdoblju, pritom mislim na novovodstvo u SAD-u, da kako. Um, nova administracija je već poduzela neke smijene korake u smislu izmjene e, trgovinske politike. David Martin je postavio neka pitanja vezana uz Brexit. Tu da kako još uvijek postoji čitav niz neodgovorenih pitanja. Ali bilo bi mi zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome koliko je vijeće spremno surađivati i pokazati e, veće vodstvo jer Mislim da bi bilo naivno ako ne shvatimo svu ozbiljnost ovog trenutka. Međutim, to možemo pretvoriti u veliku prednost za Europu. Govorimo o pregovorima sa Japanom, Kanadom, ali isto tako i sa Merkosurom i Meksikom. ja bih htjela da mi uistinu e, budemo predvodnici u osnaživanju multilateralnog sustava, sustava koji se temelji na pravilima i na poštivanju prava. Možete li dakle nešto više reći o političkoj dinamici u vijeću i o slozi koja nam je potrebna ovih dana? Pojavit će se pitanja kao što su e, nastavak sankcija prema Rusiji. E, to je odluka koja je naprosto ponekad potrebna, ali postavljaju se neka pitanja kada je riječ o tome koliko je vijeće u tome jednoglasno. Bilo bi mi zanimljivo čuti što mislite o ovim temama i nadam se da ćemo mm, u ovim teškim vremenima pokazati da je Europa složna. Hvala u ime kluba zastupnika GUE. Helmut Schultz. Hvala. Hvala vam na vrlo sveobuhvatnom pregledu rada Malteškog predsjedništva. Vi ste rekli da ste da vam je drago da ste preuzeli odgovornost za trgovinu, a međutim trgovina zapravo se je pokrivena samo jednom stranicom od 45 stranica. Vidim da se Malteško predsjedništvo želi posebno usredotočiti na sigurnost, dakle na sve aspekte sigurnosti, kako to utječe na svakodnevni život građana u svih 28 država članica. Mi smo već razgovarali o brojnim aspektima koje ste spomenuli. Dakle, to je već, to su već započela druga predsjedništva. Ali sada moramo razmisliti o tome na koji način međunarodna trgovinska politika može biti preoblikovana uzimajući u obzir nove izazove, uzimajući u obzir Trumpovo dakle preuzimanje vlasti u SAD-u. I samo želim spomenuti da se u vašem programu nigdje ne spominje TTIP. Ne znam je li to zbog objektivnih okolnosti. Jeste li možda shvatili da se ti pregovori neće moći nastaviti? Znači li to da će ti pregovori biti postavljeni na drugačije osnove? Ili je riječ o tome da se zapravo već sada shvaća i prepoznaje da su pregovori propali? I zanima me hoće li Malteško predsjedništvo pozvati Vijeće komisiju da na konstruktivan i odgovoran način analiziraju što i kako reagirati temeljem presude u slučaju Singapur. Možete li reći nešto više o tome? I konačno, vidim da kolega čeka da završim. Kako e, ćete se pobrinuti da svi pregovarački mandati budu transparentni, da Europska javnost zna s kime pregovaramo, u čijem je to interesu i s kojim ciljem. I to je zapravo preduvjet da učinimo iskorak u oblikovanju trgovinskih pregovora na konstruktivan način. FDD. E, Gospodin Borelli, hvala. Gospodine ministre, kao izvjestitelj o, o Carinskoj uniji u ime Europskog parlamenta i o jačanju trgovinskih odnosa sa Turskom, želim skrenuti vašu pozornost upravo na ta pitanja. Ovaj predmet ima posebnu važnost, a i posebno je složen u svijetlu i e, institucionalne i političke situacije u Turskoj. I to je očito svima nama. Europska komisija je već usvojila svoj prijedlog, a Europski parlament je zauzao važno stajalište koje se tiče općih odnosa sa Turskom. U ovom kontekstu važno je da europske institucije jedinstveno pristupe tom predmetu kako bi Europska unija mogla djelovati dosljedno i snažno, a to možemo postići jedino ako institucije međusobno razgovaraju. Mislim da prenosim ovime i e, zahtjeve kolega i molim vas stoga da prenesete vijeću našu namjeru da na plenarnoj usvojimo ovu navedenu rezoluciju prije nego što se završi postupak formalizacije mandata. Jedno takvo postupanje vijeća bi bilo pokazatelj spremnosti na suradnju i također poruka o našem jedinstvu, našim sugovornicima. Hvala. Hvala. I gospodin Kelly. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem ministru na vrlo jasnoj prezentaciji malteškog predsjedništva. Ja dolazim također iz jedne male zemlje. Bismo u više navrata predsjedavali vijećem i znam da je mala zemlja može mnogo toga postići. Također me ohrabruje odlučan govor malteškog premijera e, na plenarnoj sjednici prošli tjedan. Imam samo nekoliko pitanja za ministra. On je istaknuo jednu važnu stvar. Rekao je da će jedan od ciljeva malteškog predsjedništva biti da e, da se europskim građanima približi e, ono što je relevantno u trgovinskim sporazumima. Mislim da je upravo pravi trenutak za to jer su protutrgovinski pokreti sada već preuzeli medijski prostor i mnogi misle da slobodna trgovina dovodi do gubitka, a ne do otvaranja radnih mjesta. I zato mislim da im moramo predočiti činjenice. Mislim da javnost treba dobiti činjenice od nas. Ministar je također spomenuo novi mandat za e, sporazum o slobodnoj trgovini. Ne znam što je pritom mislio. Kao što je rekao gospodin Martin, vi, svi vidimo gdje su nove prilike s obzirom na novu američku administraciju, s obzirom na činjenicu da je Donald Trump e, zapravo obustavio TTP. I mislim da je to jedan vrlo razuman e, pristup koji je kolega predočio. Što se tiče te tipa, mislim da bi za nas bilo bolje, opet s obzirom na izjave američkog predsjedništva, da to odgodimo do završetka e, njegovog predsjedništva. Možda bismo trebali i sami e, preuzeti inicijativu i reći mi poštujemo vaša stajališta i mi ćemo sada to odgoditi na neko vrijeme. Ne zauvijek, da kako. I na kraju još želim reći da mislim da je dobra prilika da Europska unija potpiše sporazume s Vjetnamom i Singapurom. Mislim da bi nam to e, dalo zamah i mislim da bi bilo dobro kada bismo to uspjeli odraditi s vrijeme malteškog predsjedništva. Hvala. Hvala, izvolite ministre. Hvala, mislim da mogu dati odgovore po skupinama pitanja. Pokušat ću grupirati pitanja. Kao prvo mislim da treba istaknuti da Malteško predsjedništvo smatra e, da se trebamo zalagati za trgovinsku politiku čiji je konačni cilj otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, više radnih mjesta i povećanje gospodarskog rasta. Sve ono što ne ide u tom smjeru nije neophodno, jer to je naš konačni cilj da se poveća zaposlenost i kvaliteta životnog standarda naših građana. Tako da je sasvim razumljivo da ćemo u određenim slučajevima morati čekati na konkretne poteze trećih strana kao što je primjerice postupak vezan uz CETU u Europskom parlamentu, a jutrošnji rezultat glasovanja u ovome odboru vrlo je pozitivan signal za CETU za glasovanje na plenarnoj sjednici. No ponekad dobijemo signale iz drugih eh, TISA, TTIP i drugi. Malteško predsjedništvo smatra da e, trgovinska politika Europske unije ne bi trebala biti utrka prema nižim standardima, a moderni trgovinski sporazumi osmišljeni su na način da zaštite europske standarde i oni su uslijedili nakon niza godina pregovora s komisijom, nakon konzultacija s civilnim društvom, i nakon što smo uzeli u obzir stajališta e, Europskog parlamenta. I upravo zato je potrebno da vijeće i parlament djeluju kroz jednu sinergiju, a to će pomoći da ambiciozna trgovinska politika ne ide na štetu naše e, visoke razine standarda u EU. Mi smo revidirali strategiju u komunikaciji trgovina za sve, što je i vijeće potvrdilo u 11. mjesecu 2015. godine. Gospodin Valesa je spomenuo e, dakle, instrumente za e, trgovinsku zaštitu i spomenuo je Kinu. Nakon što se u vijeću dugo razgovaralo o modernizaciji e, instrumenta za trgovinsku zaštitu, E, konačno se uspjelo izići iz blokade. Naime, stajalište vijeća vezano uz modernizaciju TDI-a uspostavilo je pravu mjeru i ravnotežu, a ne smijemo zaboraviti niti da je dobilo potporu u čitavom nizu pitanja i to zapravo čini ovaj instrument pogodnijim za gospodarske subjekte. Vijeće i Malteško predsjedništvo spremni su na suradnju u, s Europskim parlamentom u sklopu trijaloga i to što je prije moguće. A kad riječ o novoj metodologiji za izračun dampinških e, stopa, e, dakle mi pozdravljamo prijedlog komisije koji se odnosi na novu metodologiju Prezentacija vijeća je posebno važna jer su e, to vrlo zanimljivi prijedlozi. Nova metodologija bi trebala biti neutralna za zemlje i trebala bi biti sukladna pravilima VTO-a. Ovaj e, prijedlog treba sagledati e, u kontekstu zbivanja od prošlog rujna. Kina je zatražila konsultacije s Europskom unijom, to je prva faza i vijeće je već započelo analizu prijedloga, tako da isto tako iščekujemo i stajalište parlamenta. Već sam rekao da pozdravljamo prvu razmjenu mišljenja koja je održana jutros u odboru INTA. Naše predsjedništvo je e, odlučno raditi na e, ovoj temi na vrlo ekspeditivan način. Kina je e, drugi po redu trgovinski partner Europske unije nakon SAD-a i zapravo najveći trgovinski partner Europske unije, e, što znači da zapravo sve države članice imaju vrlo uske trgovinske veze sa Kinom. I rad na novoj metodologiji za dumping dovest će do jednog e, pravednog i uravnoteženog pristupa. To će omogućiti da se zadrže snažne veze sa trećim zemljama, a da se istovremeno osigura dovoljna zaštita od e, nepravedne konkurencije. Što se tiče Singapura, mi, mi čekamo. Mislim da svi s nestrpljenjem iščekujemo presudu. Vijeće je od početka tvrdilo da sveobuhvatni trgovinski sporazumi koji se tiču aspekata koji su izlaze izvan okvira trgovinske politike spadaju u zajedničku nadležnost i zato smatramo da ih treba sklapati kao mješovite sporazume, a Malteško predsjedništvo namjerava okupiti sve strane, komisiju, vijeće i države članice da bismo na konstruktivan način pronašli rješenje za sklapanje trgovinskih sporazuma uz manje prepreka. Što budemo više transparentni u odnosu na javnost, to će i naši trgovinski sporazumi imati veću legitimnost. Možda mi kao mala zemlja to možemo lakše postići nego neka veća zemlja i možemo prenijeti tu poruku u vijeću, ali nemojte zaboraviti da su države članice te koje komisiji daju pregovarački mandat e, da u njihovo ime pregovara s trećim zemljama. E, David je spomenuo Brexit i članak 50. E, pokušat ću nešto reći o tome. Ali što se tiče TTIP-a, TTIP nije gotova priča. Australija i Novi Zeland su već zatražili da to bude u formatu 12 minus 1 ali znamo i da je Trump već donio neke predsjedničke odluke. E, svi znamo da će to bitno promijeniti situaciju. I slažem se s riječima gospođe Šake, gospodina Šolsa. ovo je za nas prilika. Ovo je prilika za Europsku uniju da potaknemo dalje pregovore sa trećim zemljama. Evo navest ću vam jedan primjer. Japan vodi pregovore sa SAD-om već šest godina. Dakle, oni su šest godina pregovarali o TTP-u. Dakle, možete li zamisliti koliko su oni uložili napora da se dođe do sporazuma? Hoće li oni sada biti spremni dalje čekati, dalje pregovarati? To je pitanje. da kako, za nas je to prednost. E, za nas je ova situacija zapravo povoljna e, i isplatila se da ubrzamo pregovore. Zatim, e, Meksiko je također bio dvostruka žrtva zbog Trumpove administracije i u smislu TTP, u smislu nafte. Tako da to može dovesti do jednog, mi bismo tu mogli biti velikodušni Dakle, komisija i dalje e, daje sve informacije vijeću. Pokušat ćemo pronaći rješenja koja su prihvatljiva svima. E, Europska unija nije tako osjetljiva kao drugi značajni partneri pregovorima. Europska unija se već dogovorila da će ukinuti određene tarife za neke osjetljive kategorije proizvoda i mi ćemo raditi na tome da se postigne tekst koji je svima prihvatljiv. Zatim TISA. E, dakle, Malteško predsjedništvo vjeruje da bi e, takav jedan sporazum mogao zamijeniti GATS koji sada već postoji 20 godina. E, to bi omogućilo bolji protok trgovine uslugama u 21. stoljeću. Ako ovaj sporazum uistinu bude multilateralne prirade i zamjeni GATS, onda Europska unija treba pokazati da je ambiciozna i da traži nove prilike da istovremeno štiti svoje interese Trgovina i razvoj su također, je također tema koja je spomenuta. Malteško predsjedništvo će e, se također baviti nekim trgovinskim aspektima razvoja. Mi moramo revidirati e, opć, GSP. Želimo da se ostvari napredak vezano uz e, sporazum o gospodarskom partnerstvu i isto tako što se tiče trgovine i građana, odnosno javnosti, e, želimo potaknuti raspravu o tome kako trgovina može biti korisna za zapošljavanje i za gospodarski rast. Trgovina stvara prilike europskim tvrtkama i to dovodi do otvaranja novih radnih mjesta i do e, dakle višeg standarda za naše građane. I to zahvaljujući popratnim mjerama E, koje bi trebale korigirati e, bilo kakve poremećaje koje trgovina može stvoriti na razini država članica. Dakle, istraživanje, razvoj, obrazovanje, to su sektori na koje treba staviti naglasak i to su sektori o kojima e, moramo voditi računa kada razgovaramo o trgovinskoj politici i naša trgovinska politika mora odražavati naše vrijednosti. Moramo održati visoku razinu standarda u području kao što je zdravstvena skrb, radnička prava, e, poljoprivreda e, i zaštita okoliša. Nadalje, smatram da je važno spomenuti Brexit. David, ti ćeš, mi, me poučiti. Postoji zajednička trgovinska politika Postoje određene obveze koje proizlaze iz ugovora, postoji pojam lojalne suradnje. Tereza May obilazi e, SAD, Kinu, dakle Boris također e, pregovara s trećim zemljama. Istovremeno e, mi smo tek u fazi pregovora s Ujedinjenom kraljevinom. Ja vam samo kažem činjenice, govorim otvoreno, pretpostavljam da čim se pojavi rješenje za aktivaciju članka 50. da ćemo i mi izići sa svojim stajalištem. I na kraju što se tiče Turske. Turska, Vjetnam, da. Morat ćemo pričekati odluku suda. E, to će biti negdje na proljeće. Tu su i neka druga pitanja koja ne spadaju u trgovinsku politiku niti su u nadležnosti ovoga odbora, a koja će također morati biti uzeta u obzir. Europska unija će to morati uračunati um, i uspostaviti ravnotežu između vrijednosti koje proizlaze iz slobodne trgovine, za koje se mi zalažemo. Dakle, e, slobodna trgovina u koju vjerujemo mora isto tako s druge strane kao protutežu imati zaštitu ljudskih prava i drugih vrijednosti. Još jednom hvala vam ministre. Na vašoj smo strani i s vama ćemo nastojati se suočiti sa brojnim izazovima koje ste spomenuli. Mislim da možete tu računati na našu potporu. Dakle, radimo zajedno kako bismo unaprijedili Europu. Hvala vam. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnung. U redu, dragi kolege, dragi kolegice, onda prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, točku 25. Dakle, što se tiče uvođenja privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu. Tu ću odmah predati eh, riječ eh, gospodini Velesi da nam eh, nešto kaže o svom nastoju izveši Izvolite. Hvala. 29. rujna Europska komisija izdala je prijedlog o uvođenju privremenih autonomnih trgovinskih mjera za Ukrajinu, kojima se dopunjuje trgovinske povlastice predviđene sporazumom o pridruživanju. Mjere su asimetrične, a cilj im je osnažiti ukrajinsko gospodarstvo i podržati napore u dovršenju tranzicije ka e, djelotvornu tržišnu ekonomiju. Te mjere su isplaćene u, vidu nutih e, tarinskih otaka koje je spomenuto u dodacima jednom i e, prvom i drugom. Osim toga imamo i preferencijalne kvote koje su utvrđene sporazumom o pridruživanju i potpuno ili e, djelomično uklanjanje carinskih pristojba za proizvode iz dodatka 3. Kada je riječ o proizvodima eh, i vrstama proizvoda, u dodatku 1 i 2 imamo poljoprivredne proizvode, recimo med, ječam, ženicu, eh, žito, prerađene rajčice, sokove i tako dalje. U dodatku trećem imamo gnojeva, amonijev sulfat, eh, natrijev nitrat i strojeve i tako dalje. E, kada je riječ o nacrtu izvješća, ja sam e, uvrstio neke e, točke koje se tiču pravila o, porijeklu robe, o integritetu Ukrajine i također uvjetovanosti trgovinskih barijera i također zaštitnu klauzulu i pitanje većinskog glasovanja u vijeću. Kada je riječ o amandmanima, dodacima na sporazum, e, izbacio sam e, dvije sorte, pšenicu i kukuruz i dva gnojiva, amonijev sulfat i mješavine amonijevih nitrata. Nastojao sam e, biti što otvoreniji prema svim dionicima i svim e, političkim e, skupinama i klubovima. Imamo također i mišljenje odbora Agri o ovom predmetu i čuli smo također i njihov, njihov glas. Prošla godina, moram podsjetiti, je bila dosta teška za europske poljoprivrednike. Sektor žitarica je posebice pogođen lošim prinosom u zemljama članicama minus 20% u Francuskoj i Njemačkoj, minus 30% u Rumunjskoj i Bugarskoj, ali s druge strane imamo i e, suprotnu situaciju, odnosno rekordne prinosi koji su se dogodili u drugim dijelovima svijeta, u SAD-u, Kanadi, Brazilu i Argentini. E, ta je pojava uvršene amandmane koje sam e, predložio na izvješće, a e, statistički podaci pokazuju da izvozni kapaciteti ovih proizvoda su doista već značajni, tako da nije vjerojatno da će dodatna potpora polučiti dodatni zamah koji je potreban za diversifikaciju izvoza. Kada je riječ o amandmanima, e, izbrisali smo amonijev sulfat i tu želim naglasiti da e, je to NUS proizvod, koprolaktuma i njegov sadašnji e, prekapacitet e, je posljedica velike potražnje za, za tim proizvodom i tu dolazi do neravnoteža na globalnom tržištu zbog sadašnjih razina proizvodnje, što znači da su ti proizvodi vrlo osjetljivi. Drugo izbrisano gnojivo, mješavina amonijevih nitrata, je usko povezano sa amonijevinim tratima koji su vrlo osjetljivi proizvodi za europsku industriju. Ti su proizvodi zaštićeni antidapiškim pristojbama kada se uvoze iz Rusije i postoje povijesni podaci koji e, daju nas lutiti da pristojbe na te proizvode iz Rusije mogu međutim dovesti do zaobilaženja tih propisa. Također Ukrajina se suočava sa velikim izazovima zbog e, vojnog sukoba i znamo da je izgubila i dio svog teritorija, tako da je uvela e, sveobuhvatne reforme i to sam nastojao imati u vidu u nastojanju da naglasim koliko je važno pomoći Ukrajini u jačanju gospodarskog rasta, naročito jačanjem e, uloge malih i srednjih poduzeća. Pri tome, međutim, želimo zaštititi osjetljive proizvode za europske proizvođače. Dakle, nastavili smo balansirati između ta dva interesa, što je bilo doista teško. Dakle, nije bilo, nije bilo lako naći pravu ravnotežu. Posjećam da je rok za ulaganje amadmana prvi veljače u našem odboru, a za mišljenje odbora AGRI rok za podnošenje amandmana je 30. siječnja. Dakle, pozivam vas da podnesete amandmane i na našem odboru, ali također i na mišljenje odbora AGRI. Glasovanje u našem odboru predviđeno je za ožujak, a glasovanje na plenarnoj trebalo bi se održati u travnju. Hvala vam lijepa. Thanks a um, Hvala izvjestitelju Sjeni. Imaju sada riječ. David zamjenjuje Maritu u redu. Da, u ime Marite Ulskog Prošli puta kada smo razmatrali ovo pitanje na odboru, u načelu smo pozdravili namjeru da se Ukrajini daju dodatne privremene autonomne trgovinske mjere kako bi se ojačalo ukrajinsko gospodarstvo. I to i dalje pozitivno ocjenjujemo, no želimo istaknuti da je socijalistima i demokratima važno da e, Europska unija pregrli sve odredbe sporazuma o pridruživanju i da podrži Ukrajinu u nastojanju e, provođenja reforme, naročito u borbi protiv e, korupcije. Pozdravljamo ovaj prijedlog, naravno uz poziv na poštivanje ljudskih prava, vladavine prava, temeljnih sloboda i tako dalje od ogromne je važnosti da Ukrajina pokaže napredak u institucionalnim reformama, naročito u svijetlu posebnog izvješća Revizorskog suda iz prosinca. Također, kao što je istaknuto u prethodnim raspravama na odboru, naš klub se želi pobrinuti da prosječni građani i mala i srednja poduzeća koja će imati e, da ona imaju koristi od tih mjera, a ne oligarsi. Dakle, molim izvjestitelja da to uzme u obzir. E, saslušali smo pozorno savjete naših kolega u odboru Agri Nasojali nastojali smo surađivati s njima na stojanju stvaranja najbolje moguće e, ravnoteže između osnaživanja ukrajinskog gospodarstva i toga da ovaj prijedlog ne našteti našim trgovinskim i gospodarskim subjektima. Zbog toga je važno da komisija sada ne provede procjenu učinka zato jer to otežava e, način na koji kotizacija e, određenih proizvoda može imati učinka na naše domaće tržište. U nacrtu izvješća vidimo da se nastoji ograničiti teritorijalna primjenjivost mjera, e, dok shvaćamo da ne smijemo davati povlastice subjektima koji su sudjelovali u određenim sukobima u Donbasu, ipak smatramo da je Europski parlament oduvijek podržavao teritorijalni integritet e, Ukrajine i e, bojimo se da bi ovi e, amandmani mogli biti zlonamjerno protumačeni i potkopati ovu poruku. Dakle, te mjere se trebaju primijeniti na Ukrajinu unutar njezinih međunarodno priznatih granica. Također smo imali i bitne sugestije kolega iz odbora Agri koji se tiču gnojiva E, jedno područje kojemu se slažemo sa izvjestiteljem je potreba za e, mjerama e, zaštite koje će omogućiti dobre prakse i želimo zahvaliti izvjestitelju na njegovoj dosadašnjoj suradnji i također namjeravamo i uložiti vlastite amandmane na ovo izvješće. Hvala u ime Era gospodin Pjeha. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju. Ovaj predloženi dokument daje povlastice na razdoblje od tri godine i također povećava trgovinske ustupke i zapravo na neki način stvara e, već e, de facto pridruživanje između Europske unije i e, Ukrajine. Slažem se sa izvjestiteljem koji kaže da dodatne povlastice za Ukrajinu bi mogle pomoći u gospodarskom oporavku te zemlje i također preusmjeriti je ka tržištu Europske unije. No imam neke primjedbe koje se odnose na amandmane izvjestitelja. EKR er podržava jačanje položaja zemlja članica u odnosu na položaje komisije koja nastoje ograničiti trgovinu. Na taj način industrija i u zemljama članicama bi se mogla zaštititi. Riječ je o amandmanima 8. i 9. Također je koristan i deseti amandman sa sajališta zaštite europskih interesa, naročito interesa malih i srednjih poduzeća. Slažemo se također s izvjestiteljem u amandmanima 12. i 13. Prema statističkim podacima Ukrajina u odnosu na određene skupine proizvoda ima značajan e, izvozni kapacitet i mi smatramo da u tom smislu treba dodatnu europsku pomoć. Odobravanje dodatnih povlastica, međutim, ne bi dalo očekivane rezultate, da će moglo bi imati negativne posljedice na poljoprivredu nekim zemljama članicama i tu imamo i statističke podatke koji to potkrepljuju. Želimo također istaknuti da, dugoročno govoreći, kada je riječ o carinskim e, pristojbama, Europska unija bi trebala sklopiti jedan sporazum o pridruživanju koji će podržati tržišnu ekonomiju u Ukrajini i veću integraciju ekonomije u europskom e, domaćem planu i mi podržavamo naravno i, e, rad izvjestitelja uz ove iznesene primjedbe i sugestije. Hvala. U ime GUE-a Helmut Scholz. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na izradi nacrta izvješća i na njegovoj potpori, jer vidimo da je nastojao preuzeti neka kritička gledišta na gospodarski i socijalni razvoj te zemlje i to su neka pitanja u kojima imamo određenu odgovornost. Mi smo već rekli da smo mi za konkretnu financijsku pomoć i za pokretanje trgovinskih odnosa s tom zemljom i to mora također pridonijeti održivom samostalnom razvoju Ukrajine same Ukrajine sa gospodarskog, socijalnog i društvenog stajališta. ovaj nacrt izvješća trebamo povezati sa izvješćem e, revizorskog suda koje je doista kritično. U njemu stoji da zapravo ne znamo dolazi li ta financijska pomoć na pravo mjesto u Ukrajini. Pozdravljam ono što je spomenuto u izvješću, odnosno da moramo osnažiti suradnju između Europske unije i Ukrajine u cilju suzbijanja korupcije, prijevara i tako dalje. Također, autonomne trgovinske mjere se ne bi trebale odnositi na proizvode proizvedene e, u teritorijima koji su sada izvan ukrajinske kontrole, no e, Čuli smo izjave Oligara Kočuka koji je izjavio da nastoje iznaći nove načine na koje bi se ustavnost Ukrajine mogla riješiti. E, I e, također kako bi se moglo omogućiti provođenje protokola iz Minska i tako dalje. Treće, E, u slučaju određenih poljoprivrednih e, proizvoda, recimo poput e, jaja ili kukuruza, Ukrajina je glavni konkurent europskoj poljoprivredi. Dakle, trebamo vidjeti na koji način bi jačanje trgovinske suradnje moglo ići i na korist europske poljoprivrede. Dakle, trebali bismo se pozabaviti detaljima i u tom e, smislu izradit ću određene amandmane koji će staviti naglasak na e, samoodrživi razvoj Ukrajine. Hvala. U ime zelenih gospođa Hautala. Hvala. Ovaj parlament je svojevremeno velikom većinom glasovao za sporazum o pridruživanju s Ukrajinom e, i također za duboki i sveobuhvatni trgovinski sporazum. Trebamo imati u vidu cilj komisije, a to je pomoći Ukrajini u teškoj sigurnosnoj, gospodarskoj i e, društvenoj situaciji koju sada iskušava i moramo također imati na umu da Europska unija ulaže u razvoj vladavine prava u Ukrajini i u poštivanje temeljnih prava. Glavno pitanje čini mi se da je neovisnost e, ureda odnosno nedostatak neovisnosti ureda državnog odvjetnika što je od ključne važnosti u borbi protiv korupcije. Te trebamo obratiti posebnu pozornost. No, ne znam, trebali bismo e, bismo li trebali isključiti iz e, e, carinskih povlastica proizvode poput kukuruza koje su od ključne važnosti za ukrajinsko gospodarstvo. Kada bismo uklonili carinske povlastice za ovakve proizvode, onda bismo zapravo dezavuirali čitavu uredbu to nije u skladu sa glavnim ciljem prijedloga komisije. Ukrajina treba dobiti svu našu potporu za e, naknadu gubitka trgovine s Rusijom, upravo time što će se ojačati trgovinska razmjena sa Europskom unijom i to je također važno političko pitanje. Još nešto što želim spomenuti je sljedeće. Zašto se zaštitnom e, klauzulom želi predložiti smanjenje potrebne većine u vijeću radi e, ponovnog uvođenja carinskih pristojbi? Dakle, ako to usporedimo sa sporazumom sa Moldavijom, e, tamo imamo kvalificiranu većinu u vijeću. Zašto onda uvoditi ovu asimetriju? To je moje pitanje i skeptična sam s time u vezi. na kraju želim komentirati ovaj valjan cilj izvjestitelja koji se nastoji pobrinuti da proizvode ne dolaze iz područja koja nisu pod vlašću Ukrajine, to jest s Krima i naravno iz e, Donetska, Donbasa i tako dalje. No, kako to možemo nadzirati ne predlažemo li možda nešto što nije izvedivo i tu se više slažem sa kolegom Martinom koji je bio e, također skeptičan možda iz drugih e, razloga, ali parlament i Europska unija uvijek e, su podržavali teritorijalni integritet i suverenost Ukrajine. Hvala Ja želim zahvaliti izvestitelju na nacetu izvješća i ja zapravo imam više pitanja upućenih komisije, jer me zanima na temelju koje pravne osnove se iznose ti prijedlozi. Ako sam shvatio, to je zadnja procjena učinka iz 2007. godine. Dakle, to je još bilo prije onih samih sukoba, tada kada smo krenuli sa pregovorima o sporazumu o pridruživanju, a i po mom mišljenju nemamo nikakvu procjenu o tome u koliko mjeri su dosadašnje mjere bile učinkovite, gdje su sada točno problemi. I zbog toga bih rado postavio sljedeća pitanja. Zašto je komisija predložila upravo te proizvode i što očekujemo od toga da će se baš tim proizvodima sada dati ove povlastice, a ne nekim drugim proizvodima na tržištu. Kako će regionalno imati učinka te mjere i kako će se to odraziti na određena poduzeća ili određene skupine stanovništva. Hoće li od toga doista imati koristi široki slojevi stanovništva ili je to e, subvencioniranje e, nekolicine oligarha na kraju krajeva. I isto tako, zašto nemamo dobar temelj sa podacima e, kako bismo odlučili o tim mjerama? Barem ja mislim da nemamo takav temelj. Treba nam e, ažurirana procjena toga što bi tamo bilo od pomoći, jer mi smo zapravo svi složni u tome da želimo pružiti podršku u tom procesu. I stoga jednostavno pitanje komisiji kada ćemo konačno imati ažuriranu bazu podataka, da dakle ne e, pokušavamo riješiti to u nekoj magli, u nekoj neizvjesnosti, već da možemo reći da ovu mjeru možemo pojačati, trebamo pojačati, korigirati ili odbaciti. Hvala lijepa. Hvala. Evo i komisija može odmah odgovoriti. Hvala. Gdje ste? Pita predsjednik. Želim zahvaliti svim zastupnicima i tajništu odbora INTA na tome što su nam podasrili pitanja u pisanom obliku ili na jedan službeni način. Želim dati jedan opći uvod u ovu tematiku jer e, smatram da su određeni elementi od izuzetne važnosti, a onda ću preći na amandmane izvjestitelja i nastojat ću objasniti koje je naše stajalište. Dopustite da vas eh, podsjetim eh, da je povjerenica Malstrom eh, se pozabavila ovim pitanjem u svojim pismima predsjedniku odbora INTA u studenama 2016. godine i također želim započeti sa porukom koju je htjela prenijeti kako bih predstavila pozadinu ovog prijedloga. Kao prvo, predložena uredba o autonomnim trgovinskim mjerama želi omogućiti i poboljšati pristup e, ukrajinskim izvoznicima e, Europskoj uniji e, za 23 grupe proizvoda koji su pod carinskim pristojbama, što uključuje također i poljoprivredne proizvode koji imaju nultu pristojbu taj amandman ne obuhvaćaju e, nove proizvode, nego e, proizvode koji su već na popisu povlašenih proizvoda u dubinskom i sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu. Mi predlažemo, i to je novost, e, u ovom prijedlogu o autonomnim trgovinskim mjerama, jedan opći sustav povlastica koji će omogućiti koristi Ukrajini do kraja ove godine, jer e, početkom 2018. godine Ukrajina će imati manje povlašenih e, proizvoda i to, zbog toga smo uključili e, također i proizvode poput pigmenata, žice od prerađenog bakra. Ova inicijativa Europske komisije treba se smatrati znakom potpore Ukrajini koja je učinila neviđene e, napore u uvođenju reformi od stupanja na snagu sporazuma o pridruživanju i naročito e, trgovinskog sporazuma koji je prijelazno stupio na snagu 1. siječnja prošle godine. E, želimo podržati Ukrajinu jer naime uz sveobuhvatni proces reformi Ukrajina se suočava sa e, teškom gospodarskom i političkom situacijom koja je obilježena e, mirama trgovinskog ograničenja koje nameće Rusija. Znamo da ima embargo na izvoz hrane u Rusiji, također imamo obustavu i koncesija u okviru um, Također imamo planirano e, ograničenje izvoza Ukrajine prema Središnjoj Aziji i uz to naravno imamo i e, e, vojni sukob koji je Rusija proizročila u Istočnoj Ukrajini i zbog toga je ta zemlja izgubila na BDP-u 10% 2015. godine. Osim toga, imamo nepovoljno gospodarsko okruženje u regiji i na globalnoj razini i također niske cijene potrošne robe i e, vrlo spor rast u zemljama u razvoju. Trebamo posjetiti da napore koje je učinila Ukrajina u provedbi reformi od E, tragičnih događaja na Majdanu su doista izuzetni i ne smijemo to izgubiti iz vida čak i kada e, bi napredak u nekim područjima mogao biti brži i tu mislim naročito na makroekonomsku stabilizaciju, reformu bankarskog sektora, e, plinskog sektora, policije i javne nabave. Također su učinjeni dobljivi koraci u borbi protiv korupcije, iako nove institucije još uvijek, kao što su neki zastupnici spomenuli, još uvijek, kao što sam rekla, trebaju pokazati konkretnije rezultate. Možda se sjećate da je 9.12.2016. godine izvješće o provedbi sporazuma o pridruživanju objavljeno i zaključilo je da je 2015. i 2016. Ukrajina poduzela intenzivne e, reforme bez presedana u čitavom nizu e, gospodarskih i društvenih sektora, a e, također su revitalizirane demokratske institucije. Također, u izvješću se navodi da Ukrajina se i dalje zalaže za promicanje temeljnih vrijednosti, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava. Ne smijemo e, to e, izgubiti iz vida, iako su neka područja još uvijek upitna i njima se može ipak bolje upravljati. E, prisjetila se sadržaja ovog izvješća o pridruživanju zato je jedan od uvjeta za e, primjenu ovih mjera koji se nalazi u prijedlogu komisije upravo poštivanje demokratskih načela ljudskih prava, temeljnih sloboda i poštivanje načela vladavine prava. Komisija je svjesna onoga što misle zemlje članice kada je riječ o uvozu poljoprivrednih proizvoda i ti su proizvodi također zahvaćeni trgovinskim embargom Rusije. Dakle, u svojem prijedlogu autonomnih trgovinskih mjera mi smo podesili e, područje primjene na određene proizvode s namjerom e, da se ograničeni, ograniči učinak na europsko tržište. Također u ovom kontekstu duboki i sveobuhvatni trgovinski sporazum e, je dogovoren 2010. i 2011. Dakle, daleko prije svih ovih poteškoća koje su se dogodile u Ukrajini. Vidjeli smo nacrt izvješća odbora INTA i htjeli bismo odgovoriti na određena pitanja. Nadovezat ću se prvo na postupovna pitanja, a onda ću eh, se eh, dotaknuti također i pitanja popisa proizvoda i time ću odgovoriti na neka od pitanja zastupnika zaštitne klauzule. jedan od amandmana odnosi se na e, zaštitne zaštite klauzule. Dakle, mi se slažemo sa odborom INTA da trebamo imati vrlo čvrstu zaštitnu klauzulu kako bismo razuvjerili zemlje članice u to da njihova industrija i poljoprivredni proizvođači koji će biti zahvaćeni ovim mjerama E, će biti zaštićeni ovom istinskom mjerom koja se može primijeniti u slučaju određene uvozne robe iz Ukrajine. Također trebamo se pobrinuti da ovaj prijedlog odbora INTA bude u skladu sa e, zakonom i da nije u suprotnosti sa europskim pravom, tako da sada to naši stručnjaci razmatraju. E, klauzula o izravnom prijevozu. Znamo da zbog opasnosti od prijevara, zbog nesigurnosti na granicama i smanjenih administrativnih e, kapaciteta, odbor INTA bi htio uvrstiti tu klauzulu kako bi se osigurao da isključivo ukrajinski proizvodi imaju koristi od smanjena pristojbi. Mi razumijemo vaše razloge i izvješće INTA predlaže drugu rečenicu članka 13. E, protokola o pravilima e, mjesta podrijetla da se e, ti protokoli ne smiju primjenjivati na e, na proizvode koji nisu u direktnom prijevozu iz Ukrajine. To se ne odnosi na e, provozi na skladištenje ne vidimo tu nekih pravnih poteškoća budući, e, no ipak imamo praktičnih poteškoća budući da u protokolu nema te e, ima određene fleksibilnosti. To je zato što e, se prelazi sa jednog vektora na drugi i također se roba seli iz jednog skladišta u drugo i možda imamo i jedan određeni dio robe koji treba provoz u zemljama poput Bjelarusa i Ukrajina to može zatražiti u slučaju izvoza prema baltičkim zemljama ili prema jugoistočnoj Europi. Naši kolege u izaslanstvu u Kijevu i naš stručnjak za pravila porijekla razmatraju ovo pitanje i mi smo spremni surađivati s vama u cilju sigurnosti prijevoza isključenje primjene na e, teritorije koji nisu pod kontrolom ukrajinskih vlasti. U izvješću INTA imamo amandman u kojem stoji da se povlastice ne smiju dati onim subjektima koji se moguće protive teritorijalnom integritetu Ukrajine i koji nisu pod nadzorom e, ukrajinskih vlasti. E, treba naglasiti da zbog toga što Europska unija nije e, priznala ilegalno e, priključenje Sevastopola i Krima od strane Rusije, vijeće je već nametnulo značajna ograničenja e, trgovinskim odnosima za Krimom i Sevastopoljem i te mjere uključuju zabranu uvoza robe s Krima i Sevastopolja i također i E, to je nametnuto u, srpnju, e, u lipnju 2014. godine. Separatisti e, i Republike Lugansk i Donetsk su također obuhvaćene ovim restriktivnim mjerama. Kada je riječ o trgovini iz Luganska i Donetska, kako bi poduzeća koja se tamo nalaze mogla imati koristi od ovih mjera, ta će poduzeća morati podastrijeti dokaz o porijeklu. Dokumenti kojim se dokazuje ukrajinsko podrijetlo proizvoda, odnosno takozvani certifikat Euro 1. Dakle, te dokumente izdaje Carinska uprava Ukrajine, a sa, budući da nema definicije robe proizvedene u ili izvezene iz, e, niti jedna carinska uprava ne može primijeniti ovaj preduvjet Europskog parlamenta jer nema načina provjere. Osim toga, ako Ukrajina ne nadzire ove teritorije, ukrajinske vlasti ne mogu izdati navedeni certifikat o porijeklu koji je potreban da se ta roba uveze u Europsku uniju u sustavu autonomnih mjera. Dakle, mislimo da se pitanje samo rješava i da nam ne treba posebna odredba za to. I mi smatramo da ako Europski parlament kaže da roba proizvedena u ovim područjima ne može se izvoziti u sustavu povlastica, onda se te odredbe sukobljavaju sa našim službenim stajalištem o teritorijalnom integritetu Ukrajine. Dakle, bilo bi teško prihvatiti ovakvu sugestiju Europskog parlamenta. E, nedostatak procjene učinka, što je također spomenuto ovdje, mi smo vidjeli da je odbor Agri postavio također to pitanje u vezi sa autonomnim mjerama i iz prethodnih rasprava gdje se to također spomenulo, se također sjećamo toga. Istina je nismo proveli standardnu procjenu učinka kao što obično činimo kada pokrećemo ili razmatramo pokretanje pregovora o e, slobodnoj trgovini sa određenim partnerima, no želim vas razuvjeriti u to da je komisija doista pomno e, promislila svoje prijedloga o autonomnim mjerama. Proizvodi koji su obuhvaćeni nacrtom uredbe su odabrani na sljedeći način. Prvo, odabrali smo proizvode koji mogu pomoći u konsolidaciji postojećih trgovinskih tijekova i omogućiti uštede. Također smo uzeli u obzir proizvode koji, koje Ukrajina već izvozi i koji mogu odmah iskoristiti ovaj sustav autonomnih mjera. Poljoprivredni proizvodi. E, komisija je E, izabrala one proizvode na koje se primjenjuje nulta carinska pristojba i nulte kvote. Dakle, mi smo to već podasrili ovome odboru, podasirili smo podatke o e, uvoznim statistikama, o industrijskim i poljoprivrednim proizvodima i također smo podasili podatke o korištenju nultih kvota u prvom e, mjesecu 2016. godine. Želim naglasiti da osjetljivi proizvodi poput e, mljekarskih proizvoda, mesa, e, peradi i e, čiji proizvođači se suočavaju sa osjetljivom situacijom na tržištu u EU nisu obuhvaćeni ovim autonomnim trgovinskim mjerama. No, uz to treba napomenuti da zapravo nema alternative E, za različiti odabir proizvoda u prijedlogu. Mi smo uvjereni da nacrt uredbe stvara pravu ravnotežu između zaštite osjetljivih poljoprivrednih sektora u Europskoj uniji i istovremeno donosi opipljive koristi u Ukrajini. Evo, ovime ću završiti i Spremna sam odgovoriti na daljna pitanja ako ih bude. Pa hvala lijepa izvijestite za zaključne primjedbe. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svima e, najavljenima za riječ na vašim doprinosima. Hvala i konstruktivnim kritikama. Dopustite mi da smo nam samo nekoliko e, pitanja prije nego što nastavimo dalje. Kao prvo, isključenje e, područja Istočne Ukrajine. To je naravno vrlo teška situacija, tragedija što se tamo događa i svi se nadamo da će ukrajinska vlada e, povratiti e, legitimnu kontrolu nad tim teritorijima. Ali danas još uvijek važi činjenica da neke od tih regija nisu pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tamo se ratuje, imamo vojske koje se sukobljavaju i tamo umiru svaki dan i ta regija je na neki način odvojena od onog minog dijela Ukrajine. E, dakle, i dalje je istina da ukrajinska vlada ne može povjeriti ili potvrditi na neki dobar način proizvode koje se stvaraju u tim područjima ne mogu izvan svake sumnje reći da su ti proizvodi doista ukrajinski proizvodi, ne ruski proizvodi. I stoga ne postoji nikakav način na koji bi se da se ti proizvodi ne e, izvezu preko granice i da se pretvara da su to ukrajinski proizvodi. To je moj stav. I to je onaj osjetljiv dio mog prijedloga. Isto tako, e, bilo kakve carinske preferencije za te proizvode neće dovesti e, do koristi e, ukrajinskoj ekonomiji ili ukrajinskoj vladi. Baš naprotiv, beneficije će zaprimiti e, ekonomije drugih država poput Rusije ili pak separatisti na istoku Ukrajine. Dakle, ja gledam na to na sljedeći način. Ti proizvodi se mogu smatrati ukrajinskim proizvodima samo kod ovih privrednih autonomnih trgovinskih mjera i mogu dobiti e, smanjenje carinskih pristobi na te proizvode samo ako ukrajinska vlada ponovno povrati kontrolu na tim teritorijima u sklopu e, procesa iz Minska. I zbog toga sam ja ušao u taj problem i razumijem koliko je to osjetljivo pitanje. Još jedno drugo pitanje koje je ovdje svojeno, to je e, pravilo izravnog prijevoza. To je nešto što ja nisam izmislio. Pravilo izravnog prijevoza je stalni i konstantni dio bilo kojeg sporazuma o slobodnoj trgovini, pa čak i dakle, ovog sa Ukrajinom. Tu stoji da uz neke manje iznimke ako neka roba ima pravo na e, snižene carinske pristojbe pod e, ovim sporazumom da mora izravno e, biti prevezana iz zemlje podjekla dakle ukrene do završne zemlje odredništa, dakle Europske unije i da ne može proći kroz neku treću državu. Drugo pitanje, pravilo izravnog prijevoza ne zahtijeva da se roba prevozi u e, bilo koju specifičnu državu članicu Europske unije. Kao što znamo, Ukrajina ima e, granicu sa čitavom, nizom e, država članica Europske unije poput Rumunske, Češke, Poljske i mogu prevesti robu i pomorskim putem ako hoće. Treća stvar vezana uz pravilo o izravnom prijevozu to pravilo se, kao što znači, rekao, primjenjuje tako i tako pod spozom DCFTA. Dakle, to nije nešto što sam ja sam izmislio. I završna točka, samo jedan manji amandman ticao se toga da se ukine ta jedna mala iznimka na pravilo iznog prijevoza i ja nisam tu htio nikako ograničiti izvoz ukrajinskih proizvoda, nego sam se htio pomenuti da će samo ukrajinski izvoz e, imati koristi od ovih privremenih autonomnih trgovinskih mjera, jer to je važno. Mi radimo nešto i ako želimo da to bude uspješno, onda se moramo pomenuti da se to napravi na pravi način. Na posljedku, e, zaštitne mjere i pravilo e, većine. Kao prvo mi da kažem da imamo sigurnosne propise Europske unije, ali da tu vlada velika zbrka općeniti instrumente za zaštitne mjere nedavno je doživio preinake i tu imamo jedan set pravila čitav niz starih uredbi s kojima su prenesene stari sporazumi o slobodnoj trgovini, oni pak sadrže potpuno drugačiji drugi paket mjera. DCFTA sporazumi i razne mjera tema se vode drugim pravilima. Dakle, mi nastavljamo sa drugačijim pravilima na stara pravila i dolazi do velike zbrke. A postoje i e, novi oblici e, DCFTA sporazuma koji pak imaju potpuno drugačiji set pravila. Ja ne znam kako te zaštitne mjere uopće mogu funkcionirati u praksi. Ako moramo imati bilateralne zaštitne klauzule, onda se te klauzule mogu moći iskoristiti. Dakle, možemo moći na neki način, moramo moći na neki način nametnuti te mjere. Nema smisla imati e, propise koji su samo vrtoslovno na papiru, zato što se iz bilo kojeg razloga ne mogu iskoristiti na, u praksi. Svi, cijeli svijet koristi zaštitne mjere osim Europske unije, zato što imamo sustav kvalificirane većine koja se koristi u svim postupcima e, sigurnosne zaštite i taj, proces onemogućava to sve. Dakle, postoji određena država članica koje mogu odlučiti blokirati bilo koju mjeru. I e, kvalificirana većina je zapravo sada nešto što spada u povijest Europske unije. Većina europskih odluka danas se donose jednostavnom većinom. Primjerice, postupci protiv subvencija ili protiv dumpinga, tu se odluke donose jednostavnom većinom i nema tu ništa posebno što se zaštitnih mjera, posebice bilateralne zaštitne mjere koje bi potrebovale većinsku manjinu. Ih tu nema. Dakle, to je kvalificiranu većinu. Dakle, imamo čitav niz e, zaštitnih sustava u raznim sporazumima o slobodnoj trgovini i u bilateralnim programima i te zaštitne mjere su mrtve. Njih se ne može iskoristiti i za, to da ih se uzije potrebna kvalificirana većina. Mi to moramo promijeniti u ovoj uredbi, ali isto tako i u svim drugim regulativama. Mislim, ne predlažem tu revoluciju, predlažem vam samo nešto što je za razum. Ako imamo nešto, onda se moramo promijeniti da se to može i primijeniti. S ovim ću zaključiti sam s mojom prezentacijom, a pozivam vas da dođete k meni ured, da mi pošaljete svoje sugestije mailom, jer na kraju krajeva svi želimo isto, želimo eh, postići da Ukrajina bude na održivim eh, gospodarskim nogama i da onda od toga možemo imati koristi svi. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine Valesa. S ovime završavamo točku 25. Rok. Da, točku 25. Rok za amandmane je 1. veljača. A glasat ćemo ovome u ožujku kako bi odbor Agri imao dosta vremena i da je mišljenje ovome. Hvala vam lijepa. Sada odmah prelazimo na javno saslušanje o trgovinskim i investicijskim mogućnostima u Iranu. To je nesumnjivo važna tema. Imamo mnogo važnih govornika s nama. U potpunosti je jasno da nakon što su e, uklonjene nuklearne sankcije protiv Irana 16. siječnja 2016. godine, da se sada otvaraju nove prilike. Mi smo već nekoliko puta u odboru razgovarali o tome. Dakle, kako do kakvog razvoja će doći u Iranu. I kao drugo, naravno, imali smo i rezoluciju 25. listopada. Tu smo raspravljali o strategiji koju ćemo usvojiti nakon što je postignut e, nuklearni sporazum. Isto tako smo istražili e, do kakvih bi posljedica moglo doći e, zbog sankcija od strane SAD-a E, za Iran, dakle do posljedica e, na ekstrateritorijalnoj razini. Danas moramo razgovarati o ovim važnim razvojima, a i o dosta političkim i osjetljivim temama koje su e, koje su vremenski aktualne. Odlučili smo da će imati dva panela za pitanja i odgovore. Prvi panel smo nazvali um, institucionalni pristup, a drugi panel zove se gledišta dionika. To mi je drago što na prvom panelu mogu pozdraviti ovdje poslanika Irana. On je s nama, to je gospodin Pajman Sadat. Zatim, s nama je i voditelj radne skupine za Iran pri eh, SVD-u, to je gospodin Hugo Sopravu te je s nama i gospođa Eva Sinović. Ona je glavni savjetnik pri e, GU za trgovinu i je za Iran. Vrlo mi je drago što je veleposlanik ovdje s nama. Te mu predajem riječ. Imate devet minuta. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, što ste nas pozvali na ovo javno saslušanje. Prije nego što eh, krenemo svoj govor, dopustim da vam kažem da eh, je kod nas dan žalosti. Eh, jedna povijesna zgrada u Teheranu se urušila. Mnogi hrabri borci su izgubili tu život dok su nesebično pokušavali spasiti e, ostale ljude iz te zgrade i želimo im spokoj duši. E, imamo prvu godišnicu e, provedbe sporazuma o nuklearnom programu za Iranu, sada u siječnju, sigurnosno, sigurnosno vijeće je sa rezolucijom 2231 isto tako usvojila određene odluke gdje se jedan obvezuje da će nuklearni program e, provoditi e, u minodopske svrhe, da će Međunarodna atomska agencija to provjeravati. E, Iran ima pravo na mirnu, nuklearnu energiju i traži od drugih da uklone sankcije. Međunarodna atomska agencija je do sada rekla da je Iran u potpunosti opredjeljen sporazum i izdala je u tu svrhu četiri izvješća. Ponovno ponavljam Mm, naš zahtjev da se s ovime uklanja kriza po pitanju iranskog nuklearnog programa koji je uvijek bio u minodomske svrhe. I zapravo Međunarodna, e, agencija za atomsku nikad nije našla nikakav odmak u tome u iranskim nuklearnim programima. I e, zbog toga u tom sporazumu o nuklearnom programu su druge strane obvezane da će izraditi sveobuhvatno sveobuhvatni prestanak e, raznih sankcija kao i multilateralnih i međunarodnih sankcija vezanih uz iranski nuklearni program. To uključuje podizimanje koraka na području trgovine, tehnologije, financija i energije. Kraj citata. Je, što je Iran dobio za to što je bio dosljedan svojim obvezama? Pa u praksi postoji neki razlog zbog kojih bismo trebali konzervativno odgovoriti na ovo pitanje. Naime, mjeseci nakon što se krenulo sa povedbom e, nuklearnog sporazuma, e, ministar vanjskih poslova Sarif je rekao da bi ljudi rana sada trebali e, početi osjećati učinke sklapanja tog sporazuma a i gospođa Mogherini je to kasnije naglasila. Dok su Europska unija i drugi partneri bili s nama u kontaktu, bili su na suradnju, postoje određene neizvjesnosti vezane uz provedbu e, nuklearnog sporazuma. Prije svega zbog toga što se događa na području e, politike SAD-a. I toga se čini da je trenutno provedba nejednaka u ovom trenutku. Te neizvjesnosti su sljedeće. Kao prvo, Stara vlada Obame je e, nanijela e, sankcije što bi moglo dovesti do e, velikih sankcija za najveće banke i financijski sektor. Zatim, tu se obveze vežu i uz nenuklearna pitanja. To je bilo jako zabrinjavajuće za nas. A nisu na pravi način ažurirali svoj dio sa pitanjima i odgovorima, informacijama za javnost. Zatim vidimo sada da javno saslušanje za novu vladu Amerike nude neke mekše verzije odgovora na, na, na te probleme. Isto tako, kongres i regije su glavne koje su zadužene za provedbu nuklearnog programa. Oni i dalje zapravo kažu da ugrožavaju taj sporazum. Oni traže još veću neizvjesnost što e, također ide čak i do toga da diskreditiraju taj multilateralni sporazum i rezoluciju Vijeća sigurnosti jednih naroda, samo, samo agenciju za atomsku energiju i sve dionike. I onda su e, oni koji zagovaraju taj sporazum, neki nam se moraju te neizvjesnosti ukloniti. Iran je nezadovoljan s time, ali ipak je opredjeljen da će provesti nuklearni sporazum. Iran je jasno rekao da u slučaju da se netko ako kao strana povuče iz nuklearnog sporazuma da će e, učiniti isto. E, kako bi se e, iskoristile prednosti povećanog ekonomske suradnje u okviru nuklearnog sporazuma mi smo napravili našu domaću zadaću e, zahvaljujući ambicioznom akcijskom planu e, koje je vlada iznjela. Imali smo e, mjere za reformu tržišta što se tiče javne države, bankarskog sektora i drugih sektora. Sada pokušavamo stvoriti dobro okruženje kako bismo privukli e, strano ulaganje, e, tehnologiju i strani know-how. Isto tako, Iran se pridružio bolje protiv e, pranja novca i financiranja terorizma putem usvajanja međunarodnog zakonodavstva i tehničke suradnje sa FATF-om. Isto tako, Iran i dalje želi postati članicom VTO-a. Europska unija je strana nuklearnog sporazuma te je snažan zagovaratelj tog sporazuma i to iz niza razloga. Prošli tjedan smo imali izjavu visoke predstavnice gospođe Mogherini to je bilo potpunosti jasna izjava. Ona je ponovno e, energično i odgovorno pozivala na to da se uklone izvjesnosti vezane uz nuklearni sporazum i da to učine nova američka vlada i drugi. Isto tako Europska unija je konkretno djelovala u nekoliko slučaja. Ranije u travnju 2016. godine, kad je visoka predsjednica Mogherini došla u Tehran sa sedam povjerenika, izdana je zajednička izjava i jedan sveobuhvatni okvir za suradnju koji je tom prilikom usvojen. Od tada su povrednici Europske unije i Iran razmijenili nekoliko e, e, dijaloga kako bi proveli taj plan u dijelo. I Mogherini je rekla da je otvoreno novo poglavlje po pitanju suradnje između Europske unije i Irana. To je citat. E, mnogi iz poslovne zajednice sada predvode ovu borbu, pokušavaju utjecati, smanjiti neizvjesnosti, došlo do velikih sporazuma između različitih poduzeća u Iranu ali oni ipak kažu da postoje nekoliko prepreka. se Boeing je e, rekao da će sa svojim e, ugovorom e, podupeti 100 tisuća radnih mjesta u Iranu. Energetika je dalje važna za iransko gospodarstvo i nakon provedbe nuklearnog sporazuma Iran je se sada dosta brzo opet vratio na tržište te, provodi, te proizvodi 3,7 milijuna barela na dan a e, izvozi isto tako značajan broj milijuna barela na dan. To je i dalje sektor u kojem su potrebna daljnja ulaganja kako bi taj sektor ostao konkurentan na promjenjivom tržištu. Ono o čemu tu govorimo su velike rezerve nafte što stavlja Iran na četvrto mjesto na globalnoj razini e, i isto tako smo jako velika rezerva plina. E, iranski e, naftni ugovori sada bi trebali biti atraktivni za strane ulagače. Francis Total je e, potpisao jako unosan sporazum u studenom 2016. godine sa Iranom gdje je dobio kontrolu nad jednim od najvećih zaliha nafte koje zajedno dijele Iran i Katar. Sporazum će se još dalje produbiti. Za Iran je to e, prvi takav ugovor, a mi očekujemo da će doći još do daljnjih jako unosnih sporazuma u tom smislu. Svima ćemo otvoriti novo poglavlje za nas, e, za Iran. E, izvanredno tržište za zračni promet isto tako predstavlja velike prilike za velike zračne tvrtke sa zapada. Airbus je primjerice prošle godine potpisao ugovor u iznosu od 18 milijardi američkih dolara vezano uz prodaju Airbusa u Iranu i prije dva tjedna je prvi Airbus letio u Tehran. Nekoliko dana nakon što je Iran potpisao sporazum sa e, Boeingom, isto tako za 40 zakupova za više od 16 milijardi eura. Isto tako smo potpisali još jedan sporazum sa e, jednom, jednim tvrtkom iz Europske unije. Iran i privatne tvrtke su već e, rekle da će proširiti e, međunarodnu značnu luku te hranu, to je ulaganje više od 28 milijarde dolara. Zatim isto tako e, po pitanju automobilske industrije se dosta toga događa. E, primjerice jedna tvrtka se vratila, imamo jedno zajednički pothvat od 400 milijuna eura za proizvodnju e, automobila u Iranu do 2017. godine. U rujnu 2016. godine Renault je postigao sporazum sa Iranom da se otvori postrojenje za proizvodnju 150 tisuća automobila godišnje. Imamo još danjih priča uspješnica po pitanju malih i srednjih poduzeća. Tehan je ugostio otprilike 200 poslovnih izaslanstva iz Europe i Azije. Mnoga područja suradnje smo već identificirali, već su e, zapečačeni i e, uz podršku malih ili malih banaka ili banaka srednje veličine to je sve dovelo do toga da e, se trgovina u prvih tri kvartala 2016. godine pojačala između Irana i e, Europske unije za 63%. Sada, što još Iran može ponuditi e, europskim poduzećima? Mi obično razmišljamo o Iranu kao o zemlji sa velikim prirodnim resursima. Tome treba pridodati i naš ljudski potencijal. Mi smo mladi, dobro obrazovani, vibrantni narod. Od 80 milijuna i na iranskog stanovništva 60% ih je mlađih od 40 godina. Godišnje 1 milijun novih e, mladih osoba diplomira na, na učilištu. Mi smo četvrti po redu što se tiče e, veština naših inženjera. Imamo isto tako 30% ovisnost o, prihodima iz nafte i vlada je uspjela e, smanjiti te makroekonomske pokazatelje čak i prije nego što su sankcije ukinute. Inflacija se smanjila od 40% u 2012. godini do e, nešto više od 8% u 2016. godini. Evo samo još dvije minute. E, stopa gospodarskog rasta se popela sa minus 6% u 2012. godini na 6,4% u 2014. godini, zatim se smanjila za 1% u 2015. godine zbog e, nižih cijena nafte. U zaključku, e, podrivanje ovog nuklearnog programa e, trenutno nije opcija u ovom trenutku. Došlo bi do recipročnih djelovanja, to je djelovanja. Naša e, regija gori, okruženi smo terorizmu e, i mržnji i hitno nam treba taj novi pristup. Nuklearni sporazum je veliki doprinos za razvoj cijele regije. E, regije koje je potreban razvoj jer je trenutno nerazvijeno i siromašno područje. Mi smo najstabilnija država u regije i trebali bi gospodarski procvjetati iz svega toga što sam rekao malo prije, mi vidimo zašto je Iran e, svoj razvoj shvatio kao prosperitet i zašto je razvoj Irana u cjelokupnoj regiji isto tako toliko važan. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine veleposlaniče. Sada riječ dobiva Hugo Sobral. On je voditelj radne skupine za Iran pri Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Izvolite, molim vas, devet minuta. Hvala gospodine predsjedavajući što ste me pozvali da se obratim vašem odboru. Također e, želim iskazati sučut zbog e, najnovijeg e, najnovije nesreće u Teheranu. Smatram da je vrlo dobro da ste organizirali ovu raspravu o budućoj perspektivi ekonomskih i trgovinskih odnosa između Europske unije i Irana. Prošlog tjedna smo obilježili prvu obljetnicu od primjene dakle, iranskog nuklearnog sporazuma. A smatram da je ova rasprava pravovremena i iz razloga što se sada postavlja u pitanje opstojnost ovog nuklearnog sporazuma, mogućnost da se održi u budućnosti. Iz Naime, visoka predstavnica Evropska Europska služba za vanjsko djelovanje smatraju da je Europska unija odlučna nastaviti s provedbom zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana. To je jedan solidan sporazum koji je postigao osnovne ciljeve, a to je da iranski nuklearni program bude nešto što se koristi isključivo u mirnodopske svrhe. Ja ću e, podijeliti ovo izlaganje u tri dijela. Prvi dio vezano uz odnose između Europske unije i Irana, općenito. Zatim ću nešto reći o tome zašto je Iran relevantan partner i koji je potencijal za daljnje, e, daljnji razvoj odnosa. Kolega iz e, glavne uprave za trgovine će nešto više reći o trgovinskim i ulagačkim e, aspektima, ali dakle ja ću zapravo u kratkim crtama prikazati naše odnose. Politički odnosi između Europske unije i Irana se temelje na tri stupa. Kao prvo zajednički sveobuhvatni akcijski plan. To je jedan e, sporazum koji obuhvaća zabranu proliferacije oružja, ali isto tako se tu definira i ukidanje sankcija i spominje se progresivna normalizacija odnosa između Irana i međunarodne zajednice. Nadalje, Evropska unija tu razmatra e, mogućnost e, potencijalne suradnje u raznim područjima. Prema tome, ovaj dokument je zapravo temelj za novu fazu odnosa između Europske unije i Irana. Drugi stup počiva na zajedničkoj izjavi visoke predstavnice i iranskog e, ministra vanjskih poslova. Dakle, to je izjava iz travnja 2016. godine. Visoka, e, visoka predstavnica je posjetila Iran u tom trenutku zajedno sa e, još nekolicinom povjerenika. To je jedan ambiciozan dokument e, koji zapravo govori o načelima kao što su uzajamno poštovanje, e, vladavina prava, zaštita ljudskih prava i promicanje mira i regionalne stabilnosti. Na tome bi trebali počivati daljnji odnosi. Tu se isto tako govori o budućim područjima suradnje, energetika, zaštita okoliša, trgovina, promet, migracije, humanitarna pitanja, ljudska prava i tako dalje. Dakle, to bi zapravo bio drugi stup na kojem se razvijaju naši odnosi. I zatim tu su isto tako i zaključci e, Vijeća za vanjske poslove iz studenog prošle godine u tim zaključcima e, države članice e, podržavaju ovakvu strategiju suradnje i iskazuju interes za e, suradnju s Iranom. Da kako ovdje treba spomenuti i rezoluciju koju je u listopadu prošle godine usvojio Europski parlament gdje se također podržava daljnji razvoj odnosa s Iranom. Dakle, to bi bio jedan opći politički okvir za naše odnose još uvijek nemamo ugovor, ali se ovdje spominju različita područja gdje se gdje je moguća praktična suradnja. Zašto je Iran relevantan partner i zašto bismo trebali postupno nastaviti graditi suradnju? iranski veleposlanik je već spomenuo, spomenuo neke brojke, ali ako se samo zadržimo na geopolitičkim razlozima, Treba reći da je Iran jedna važna zemlja koja se nalazi na raskrižju između zaljeva, e, Bliskog istoka, Zapadne i Istočne Azije. To je također zemlja koja je ključna za pitanja kao što su kontrola migracije i borba protiv terorizma, a u gospodarskom smislu je 18. najveće svjetsko gospodarstvo prema paritetu u moći, ima 18 milijuna stanovnika, ima srednju klasu ima e, značajnu perspektivu rasta. MMF smatra da će stopa rasta ove sljedeće godine iznositi 6,6%. Ima također kvalificiranu radnu snagu, što e, sve skupa čini Iran e, atraktivnim za kao poslovno odredište. Međutim, Iran ipak mora provladati još e, neke izazove, kao što je spomenuo i veleposlanik, potrebne su gospodarske reforme, decentralizacija gospodarstva, borba protiv korupcije, povećanje transparentnosti, reforma bankarskog sektora, provedba preporuka stručne skupine za financijsko djelovanje i tako dalje i to su sve koraci koje treba poduzeti kako bi Iran bio atraktivniji za poslovanje i za ulagače. E, dakle, što bi trebali biti naši osnovni prioriteti u predstojećem razdoblju? Ja ću ih navesti pet. Vjerojatno vas neće iznenaditi da je prvi prioritet nastavak provedbe zajedničkog sveobuhvatnog akcijskog plana. To je osnovni preduvjet za daljnji razvoj odnosa i to ne samo u smislu nuklearnog programa, nego i u smislu ukidanja sankcija. E, Europska unija, SAD i UN su odradili svoj dio posla, ali moramo i dalje nastaviti kontakte sa poslovnim svijetom, sa bankarskim institucijama, moramo im pojasniti novi regulatorni okvir i oni trebaju znati da nema nikakvih prepreka za legitimnu trgovinu s Iranom. Drugi prioritet je nastavak jedne šire, jedne suradnje u širim razmjerima, dakle u području ulaganja, ali i u područjima kao što su zaštita okoliša, energetika, poštivanje ljudskih prava, migracije. Mislim da je dobro da naši odnosi počivaju na jednom uravnoteženom načelu. Zatim e, kolega iz komisije će vjerojatno više reći o e, sljedećem prioritetu, a to je e, podržati stupanje Irana u sustav vto a Dakle, mi želimo doprinijeti da se zemlja ponovno integrira u međunarodni pravni poredak, zatim podržavanje domaćih e, ekonomskih reformi, zatim podržavanje preporuka stručne skupine za financijsko djelovanje, e, zatim rad na pravnom usklađivanju kroz e, institucionalni dijalog. I na kraju još jedan peti prioritet koji nisam još spomenuo, a važan, važan je i za poslovni svijet i za trgovinu a to je da se nastavi raditi na ostvarenju regionalnog mira i postizanju regionalne stabilnosti. E, dakle, u donošenju odluka tome hoćemo li ući u trgovinu s nekom zemljom, e, pitanje stabilnosti i regionalnog mira su vrlo važni i zato mislim da trebamo raditi na kreiranju konstruktivnih regionalnog okruženja. Hvala i sada još riječ ima kolegica Eva Sinovic. Hvala. Dame i gospodo, isto tako želim izraziti sučut veleposlaniku i zatim ću nešto reći o trgovini i ulaganjima. Nakon ovog općeg uvodnog dijela ja ću nešto detaljnije reći o ulaganjima i trgovini. E, dakle, reći ću o tome koji su naši prioriteti u tom smislu. Želim vas isto tako izvijestiti da smo do sada odradili već razgovore na tehničkoj razini. E, kao prvo želim vas, vas podsjetiti da Europska unija prepoznaje važnost Irana kao trgovinskog partnera. Nekada je Europska unija bila najvažniji trgovinski partner Irana, međutim zbog sankcija smo izgubili tu poziciju. Mi vjerujemo da postoji veliki potencijal da evropske tvrtke povrate svoju poziciju na iranskom tržištu. To je drugo po redu najveće gospodarstvo na Bliskom istoku, a Evropska unija ima jedinstveno tržište e, koje broji 500 milijuna ljudi što bi trebalo biti atraktivno i za iranske gospodarske subjekte. Dakle, mi ovdje vidimo potencijal ekonomske, e, moguću ekonomsku dobit, ali, dobit, ali i neke poteškoće. Dakle, treba uskladiti e, ekonomski interes sa europskim vrijednostima, uključujući i ljudska prava. Dakle, trenutno se radi na ponovnoj uspostavi suradnje s Iranom, što bi moglo dovesti do strukturiranog dijaloga s Iranom u području trgovine i ulaganja. Mi smo spremni podržati Iran u modernizaciji i diversifikaciji gospodarstva te integraciji u svjetski trgovinski sustav. Dakle, mi ćemo podržati njihov zahtjev za članstvom u VTO, kao što je već spomenuto. Iran je trenutno e, najveće gospodarstvo koje još uvijek nije u sustavu VTO-a. Oni su podnijeli zahtjev za članstvom 96. godine, ali radna stranka koja je osnovana 2005. godine nije se sastala e, većim dijelom i zbog protivljenja SAD-a. Što se tiče glavne uprave za trgovinu, naš je osnovni prioritet usmjeriti Iran prema intenzifikaciji pregovora sa VTO-om. Mi vjerujemo da bi pristupanje VTO-u omogućilo Iranu da postane sastavnim dijelom multilateralnog sustava i to bi zapravo bila dobra osnova za daljnji razvoj bilateralnih odnosa. U tom smislu komisija posebno pozdravlja obnovljeni interes Irana u reaktivaciju procesa pristupanja VTO-u to smo mogli čuti od strane iranskog ministra za trgovinu, industriju i rudarstvo u više navrata. Nažalost, brzina samog pristupnog e, postupka e, nije izvjesna e, nakon američkih izbora. Ulaganja su također od ključne važnosti i za, za Europsku uniju zato smatramo da će ukidanje sankcija osloboditi e, milijarde u smislu ulaganja u Iranu. Naša glavna uprava također prati e, sa interesom aktivnosti država članica u tom smislu. Što se tiče e, bilateralnih ulagačkih sporazuma s Iranom, daću vam neke brojke. Imamo 13 država članica koje su sklopile takve bilateralne sporazume s Iranom, a od njih, čet, a njih četiri još pregovara o sklapanju sporazuma. Države članice u ovom trenutku daju prednost e, bilateralnim odnosima e, radije nego da to ide preko Europske unije, što je razumljivo. Kada je riječ o trgovinskim odnosima Evropske unije i Irana, u e, studenom 2016. godine imali smo sastanak stručnjaka za trgovinu i ulaganja to je slijedilo nakon posjeta Federike Mogherini Teheranu u travnju 2016. godine. Obje strane su razmijenile stajališta o čitavom nizu tema povezanim sa trgovinom i ulaganjima, uključujući pristupanje VTO-u, trgovinsku politiku, ulaganja, poljoprivredu i tehničku pomoć. Dogovoreno je da ćemo ojačati suradnju kad reč o SPS-u, što bi trebalo olakšati i e, položaj europskih izvoznika. Komisija na tom sastanku ponovila da je odlučna podržati zahtjev za članstvom u VTO. Obje strane su nastavile razgovor o trgovinskim temama koje su im od zajedničkog interesa i naime obvezali su se da će to nastaviti u prvoj polovici 2017. godine. Nije isključeno da će to dovesti i do formalnih e, e, formalnog bilateralnog dijaloga u području trgovine i ulaganja. Što se tiče e, same trgovine, dakle Trgovina e, je zapravo spada u opći sustav trgovine, e, dakle, s obzirom da Iran nije član VTO-a. U ovoj fazi je teško kvantificirati točan utjecaj ukidanja sankcija na trgovinu između Irana i Europske unije. Međutim, raspoloživi podaci govore u prilog tome da je situacija pozitivna. Većina uvoza iz, iz Irana je vezana uz energetiku. Dakle, nakon toga su kemijski proizvodi, industrijski proizvodi i hrana. U ovom grafikonu možete vidjeti kako se kretao izvoz e, iz, u Iran i vidimo da je postiglo najvišu razinu 2011. godine. Zbog sankcija je došlo do prekida u izvozu nafte iz Irana u Europsku uniju. Europska unija je uvezla oko 1,2 milijarde robe

Što se tiče izvoza iz Europske unije prema Iranu, e, dakle tu je uglavnom riječ o strojevima, e, zatim kemikalijama i industrijskoj robi. Ovdje vidite kretanje od 2002. do 2015. kao i kada je riječ o uvozu i izvoz je doveo do pada u izvozu eh, iz Europske unije, ali ne u jednakoj mjeri kao kada je bilo riječ o izvozu iz Irana prema Europskoj uniji. Dakle, eh, izvezeno je eh, robe u vrijednosti od 6,5 milijardi 2015. godine. Dakle, ukupni izvoz za 2012. smanjio za 26% a 2014. godine se izvoz povećao za 18%, u prvoj polovici 2016. godine izvoz se povećao za 13% u usporedbi sa 2014. godinom. Što se tiče podataka o trgovini, moramo biti oprezni kod analize i dakle ne smijemo biti toliko entuzijastični kada je riječ o visokom porastu uvoza budući da se tu e, zapravo uglavnom odnosi na uvoz nafte iz Irana u Europsku uniju. 2015. godine to bilo iznosilo 0%. Tako da mislim da moramo biti oprezni kod tumačenja ovih e, brojki. Koji će biti sljedeći korak? Glavna uprava za trgovinu će nastaviti pregovarati s Iranom vezano uz trgovinu ulaganja i mi se također radujemo i stajalištima predstavnika europske industrije u drugom panelu, dakle, koji će nam nešto reći o svojem iskustvu u poslovanju s Iranom. Hvala. Hvala. I e, sada molim kolege da postave pitanja ili daju komentare. Gospodin Campbell. Hvala. Unaprijed se ispričavam, moram e, uskoro otići, ne mogu dugo ostati, ali htio sam napomenuti sljedeće, ako smijem. E, zabrinut sam zbog e, iranskog sporazuma i njegovih implikacija da pače vrlo zabrinut, jer je ovog mjeseca 69 ljudi pogubljeno u Iranu. Gospodine veleposlaniče, imate najgoru situaciju sa E, pogubljenjima u svijetu, gore u Kini jedino po glavni stanovnika, dakle to me doista brine. Imate tri, imali ste tri e, ispita balističkih e, raketa od kako je potpisan sporazum. Tri. Dakle, oslobađanje stotinu milijardi dolara za terorističke aktivnosti, upleteni ste u Jemenu destabilizaciju Bahreina, ste u Irak sa šijetskom milicijom, u Siriji imate 350 tisuća ljudi na plaći u tim snagama i također se upleteni u Libanon. To nije lijepa slika i doista se iznenađuju što su SVD i Digitrade se usredotočili na Airbusove i Renault, a ne na ljudska prava. Ljudska prava, uvijek tvrdimo, trebaju biti odvojena, ali tu imamo toliko dubinskih pitanja da trebamo to doista prispitati i razmotriti cijeli sporazum. Mislim da je on potpuno nemoralan nismo glasovali jutros o rudama iz područja zahvaćenih sukobima. Ovdje je e, na snazi sukob zbog nafte i to ide na sramotu Europe i svijeta. Hvala, gospođa Šahe. Hvala. Iako je drugčije rečeno, ja ipak smatram da trebamo kritički sagledati na ono što se događa u Iranu. Ja sam od uvijek podržavala nuklearni sporazum, ali moj klub niti ja nismo glasovali za ovu rezoluciju koju je usvojio parlament, zato jer je u njoj nedostajalo kritičko mišljenje. Od uvijek smatram da je nuklearni sporazum jedan dio naših e, međusobnih odnosa, ali kada čujemo govornike čini se da je to jedini element takvih odnosa i mislim da bi to moglo dovesti do doista bitno pogrešnih zaključaka. Želim postaviti ovo pitanje kako bismo pojasnili učinak odnosa s Iranom na naš poduzeća. Mislim da treba to objasniti, ali ukidanje sankcija u kontekstu sporazuma bio je jedan od elemenata američke politike koja provodi također sankcije radi poštivanja ljudskih prava kao što čini Europska unija. Mislim da je to potpuno opravdano zato jer je situacija s ljudskim pravima zastrašujuća. Također, uloga Islamske republike Iran na Bliskom istoku je e, toliko značajna i ostavlja traga i potpora ovom režimu je izravno dovela do stradavanja mnogih nevinnih i to ne možemo razmatrati odvojene od nuklearnog sporazuma i treba to uzeti u obzir kada razmatramo posljedice sporazuma i sadašnju situaciju u kojoj nastojimo oblikovati odnose koje bismo trebali imati sa Iranom. Pitate se možda jesu li to teme kojima se bavi odbor INTA i možda se ljudi pitaju kako su ljudska prava povezana sa trgovinom i ulaganjem u Iran. Da spomenem ono što nitko ne spomenuo, odnosno revolucionarnu gardu koja je vojna sila koja E, ima e, uske veze sa gospodarstvom zemlje, ugovore u području energetike i infrastrukture. Dakle, e, molim vas, nemojmo biti naivni i zaslijepljeni utrkom za zlatom. To bi bilo doista nevjerojatno naivno. Ja slažem da su ljudi najvažniji kapital u Iranu, kao što je rekao ovaj veleposlanik, ali ne možemo E, odvojiti trgovinske odnose od ljudskih prava kada imamo sustavnu korupciju i e, kada to igra važnu ulogu u ustrojavanju gospodarstva, kada se ne čuvaju ljudska prava, ne štite temeljne slobode, kad žene nemaju jednaka prava i govor nije slobodan. Zašto je govor bitan u trgovini, u trgovini ulaganjima? Pa e, recimo određeni operatori i čitava industrija mobilne telefonije i tako dalje dalje, moramo biti svjesni da se njihova infrastruktura koristi za praćenje ljudi. A posljedice slobodnog govora, ako je time izraženo kritičko mišljenje, mogu biti strašne i mogu dovesti i do zatvorske kazne i u njegovom slučaju do pogubljenja. Vidjeli smo e, jučer e, izricanje kazne od pet e, godina zatvora Nazaninu Ratcliffe-u, britansko-iranskom državljanu i to ne pomaže uspostavi povjerenja među strancima koji posjećuju Iran, koji žive u strahu od toga da će biti nasumično uhićeni i osuđeni. Isto vrijedi za turizam. E, mnogi me pitaju je li sigurno putovati u tu zemlju. Mislim da je Iran predivna zemlja sa bogatom povješću i doista bih e, htjela da se dovoljno ljudi osjeti sigurnima kako bi putovali tamo. Dakle, u zaključku mislim da je ovo važna rasprava, ali učinimo veći napor nego što bismo smo samo glumili da treba proslaviti. Ja sam slušala riječi veleposlanice Mogherini prošloga tjedna i također e, Imamo kritike na e, određene aspekte, dakle podržavam ovaj sporazum, ali to je samo jedan element svih odnosa koje treba sagledati. Ništa se nije promijenilo nakon sporazuma i bili bismo slijepi kada ne bismo sagledali cijelu sliku i preklapanja između državne uprave i gospodarstva, a sve to na štetu stanovništva rana. Hvala. Mislim da je to upućeno više ili manji komisiji i SVD-u. Zanemaruje li komisija i SVD pitanja o ljudskim pravima u pregovorima s Iranom? Temelji se, temelji li se europska trgovinska politika na ljudskim pravima i ne provodi li se ona u pregovorima s Iranom? I naravno treba razgovarati o pitanju ljudskih prava, temeljnih sloboda, slobode govora uvijek kada je riječ o trgovinskim sporazumima. Dakle, tko želi započeti, molim vas. Hvala. I e, hvala uvaženim zastupnicima na pitanjima. Iranski sporazum je okrivljavan za mnogo toga što zapravo nije dio sporazuma. Taj sporazum, kao što sam rekao, je sporazum o neproliferaciji oružja i Iran e, postiže te ciljeve. Dakle, iranskim sporazumom nastojalo se ograničiti, suzbiti i e, uspostaviti nadzor nad iranskim nuklearnim programom, a to je ono što se događa. Nakon potpisivanja sporazuma Iran je izvezao iz zemlje 90% obogaćenog urana i također e, je razgradio dvije trećine centrifuga, također je blokirao plutonijski put ka nuklearnoj bombi, dakle sporazum ostvaruje ciljeve. Treba procijeniti sporazum prema njegovoj suštini, a ne prema onome što izlazi izvan okvira toga sporazuma. Nismo nikad tvrdili da je naš odnos savršen, da nema nikakvih problema. Da pače, u svojem izlaganju spomenuo sam da postoje mnoge osnove za novu fazu odnosa sa e, Iranom. Jedan od razloga za to je e, nuklearni sporazum, ali ima i drugih e, razloga, odnosno zajednička izjava gospođe Mogherini i gospodina Zarifa i također zaključci vijeća u tim dokumentima jasno je spominjanje ljudskih prava, ali Smatram da je dijalog svakako važan i angažman je svakako nešto što treba, čemu treba dati prednost. I e, s obzirom na postizanje ciljeva na ovim drugim područjima, želim podsjetiti ovaj odbor da smo prošloga studenoga nakon deset godina imali prvi dijalog o ljudskim pravima s Iranom i to je naravno proces koji prije nismo imali s Iranom. Sada možemo razgovarati i možemo nastaviti izgladiti razlike i tu se bavimo pitanjima poput pogubljenja, slobode govora, prava manjina. I to je nešto do čega je Europskoj uniji stalo. Dakle, ja bih eh, tvrdio da je naša politika uravnotežena, da pače, visoka predstavnica je u Teheranu otvorila ovu novu fazu dijaloga koju je nazvala e, dijalogom 4 mora, e, c dakle to je kooperativan <laughs> dijalog, e, to je konstruktivan, ukupno gledajući, dakle hvala vam. Komisija toko želi reagirati. Hvala. U ime Digitrade i e, povjerenice želim e, e, također odobriti ono što je rekao kolega iz SVD-a. Mi pozorno pratimo poštivanje ljudskih prava i vrijednosti do kojih je stalo Europskoj uniji. Ono što se do sada događalo jest da smo održavali neformalne sastanke na tehničkoj razini a to je bio neka vrsta nastavka posjeta visokopredsjednice Mogherini Teheranu. No naravno to će ovisiti i o poštivanju naših vrijednosti. Hvala vam. Poslaniče, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja bih e, se htio osvrnuti na temu ovog e, sastanka jer koliko znam prije sat vremena održao se sastanak e, u vezi sa temama koje su postavili određeni zastupnici a koje se tiču ljudskih prava. I ja bih bi rado bio iznesao naše stavove na tom sastanku. Zbog toga sam se ovdje usredotočio više na trgovinu. No, imao sam prilike suslušati kolege u vezi sa pitanjima ljudskih prava i naravno želim reagirati na njihove komentare. Dakle, želim odgovoriti onom kolegi koji je rekao da smo već uspostavili dijalog o ljudskim pravima s Europskom unijom i prvi takav sastanak je sazvan prije nekoliko mjeseci i nastavit ćemo raditi na tome. Zato nam treba i vremena i prostora i nadam se da će kolege to i uvažiti. Kada je riječ o onim nemoralnim pitanjima, kao što je rekao uvaženi zastupnik, mislim da trebamo odgovoriti kolegama da u svijetu ima mnogo nemoralnih stvari, naročito u regiji i o tome nije pokrenuto nikad nikakvo pitanje niti postupak u Europskom parlamentu situacija s ljudskim pravima u nekim dijelovima regije se spominje u nekim dokumentima, ali nema konkretnog dokumenta upravo o tome. Ono što je nemoralno jest povlačenje izvješća glavnog tajnika UN-a o ubijanju djece u Jemenu, što čine plaćenici. To je bio sramotan čin povlačenja. To je izvješće povučeno bez toga da je to izazvalo bilo kakvu reakciju među aktivistima za ljudska prava. Dakle, kolege nas moraju uvjeriti da e, nemaju nikakve predrasude ili da se ne drže pritistrano kada govore o ljudskim pravima u našoj zemlji. E, kada je riječ o gardi, ona je e, legitimna vojna snaga, vojno tijelo u našoj zemlji i kada je došlo do invazije Irana, kada je e, ubijeno e, mnogo Iranaca, došlo je i do kršenja ljudskih prava. I na kraju gospodin Erik Fister, e, glavni upravitelj Totala, također predstavnik eh, Europske bankovne federacije i gospodin eh, Hubert Skalsi, eh, ravnatelj Europske skupine za istraživanje Irana, gospodin, gospodin Festa. Imate devet minuta. Ekscelencijo predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, u svojem svojstvu e, ravnatelja iranske podružnice Totala želim podijeliti svoje iskustva poslovanja u Iranu i objasniti neke od poteškoća s kojima se suočavamo i navesti neke od poteza koje bi Europska unija mogla povući kako bi olakšala trgovinu s Iranom. Iran e, ima druge po rezerve plina u svijetu i zbog toga je idealan partner poput, za poduzeća poput e, Totala koji mnogo ulaže u plin. To e, je spojeno također i sa povijesnom prisutnošću naše e, korporacije u ranu iz 1954. i također 90. godina prošlog stoljeća. Zbog toga smo uspostavili kontakt E, sa iranskim vlastima e, ukratko nakon dana provedbe. Prije tri mjeseca sklopili smo sporazum za 20-godišnji ugovor za razvoj e, Južnog plinskog polja. Totalovi partneri će uložiti više od 4 milijarde eura u ovaj projekt, od čega će se 2 milijarde utrošiti u sljedeće tri godine. Proizvedeni plin koristit će se za opskrbu iranskih industrijskih i kućanskih potrošača. Naš tim sada pregovara o konačnom sporazumu i Istovremeno pripremamo poziv na natječaj za izgradnju e, bunara i, za, e, i popratnih postrojenja. Ugovor će se potpisati sa Iranskom nacionalnom naftnom kompanijom e, i naša podružnica kao, će biti u tome kao lokalni partner, a imamo također i druge partnere iz Kine. Većinu radova će se obaviti u Iranu i to će preuzeti iranska poduzeća. Uz e, ovaj veliki projekt iz područja plinske energetike, e, Total je bilo prvo poduzeće koje je ponovno uspostavilo trgovinu naftom s Iranom e, kako bi oskrbljivalo svoje refinerije u Europskoj uniji. Također razmatramo mogućnosti suradnje sa iranskim poduzećima u petrokemiji i također u solarnoj energiji. Imamo ured u Teheranu sa osobljem iz Irana i iz drugih zemalja. Upoznati smo s poslovanjem u Iranu i to činimo pridržavajući se lokalnih, ali i međunarodnih propisa i pravila. Pitanje ljudskih prava je također jedno težišta našeg razmatranja i u svim zemljama u kojima smo prisutni i djelujemo kao odgovorno poduzeće, znači e, to e, obraćaju pozornost na dionike. Također, obraćamo pozornosti na pitanja zdravstva i standarde e, bilo ekološke ili zdravstvene prirode što također izuskuje našu veliku pozornost. Evo, opisao sam sada ukratko kontekst, a sada želim naglasiti da 12 mjeseci nakon ukidanja sankcija se još uvijek e, nosimo s određenim e, poteškoćama u našem poslovanju u Iranu. I to su sljedeće. Prvo, nedostatak vidljivosti i e, namjera američke e, administracije u vezi sa Iranom. Treba prisjetiti na činjenicu e, da, američki predsjednik može samostalno odlučiti da neće obnoviti predsjedničke povlastice ili može izdati odluku kojom će se uspostaviti sve sekundarne sankcije koje se tiču europskih poduzeća. Preostale američke sankcije kojima se zabranjuje recimo uporaba tehnologije sa e, e, više od 10% američkog sadržaja su još na snazi i to e, može biti naročito problematično u naftnoj industriji i to smanjuje broj dobavljača i to podrazumijeva i povišene troškove naših projekata. Nedavne američke presude protiv europskih banaka su uznemirile financijski sustav sa e, izuzećem nekih manjih privatnih banaka. Evo, primjera radi, trebalo nam je tri mjeseca da ostvarimo e, prijenos sredstava u visini stotinu tisuća eura na jednu banku u Teheranu kako bismo isplatili plaće našem lokalnom, osoblju i najam e, ureda bez takvih banaka u Irani ne bismo bili u stanju obavljati takve velike transakcije koje bi bile potrebne za ostvarenje naših projekata. Osim toga, mnogi iranski subjekti imaju složenu dioničku strukturu i zbog toga je proces dubinske analize doista otežan i traje vrlo dugo. Također trebamo iznaći e, načine za oblažavanje rizika od mogućnosti povrata E, ulaganja. Dakle, uložili smo više milijardi eura i to ćemo povratiti nakon 20 godina. Međutim, može tu doći do poteškoća. Dakle, odredbe sporazuma i e, druge smjernice nisu dovoljne za oblažavanje ovog rizika za poduzeća poput Totala. Nekoliko zemalja članica Europske unije se e, pokrenulo pojedinačno u posljednjih nekoliko mjeseci, ali treba nam i potpora Europske unije ako želimo potaknuti međunarodnu trgovinu s Iranom kao način za e, suzbijanje njegove izolacije i za jačanje političkih veza. Primjerice, blizak dijalog sa Amerikom i Europom bi mogao uspješiti Trumpovu administraciju da samostalno nametne sekundarne sankcije time što neće e, produljiti valjanost predsjedničkih povlastica. Ne možemo raditi pod stalnom prijetnjom ponovne uspostave sekundarnih sankcija, čak i ako se Iran bude pridržavao nuklearnog sporazuma. U tom slučaju trebali bismo se povući iz Irana, e, ali to bi naši iranski, sugovornici smatrali kršenjem odredbi ugovora. Dakle, treba nam stabilan pravni okvir koji će zaštititi europska poduzeća u ovim slučajevima. Europske banke trebaju e, dobiti dodatna jamstva od američkih vlasti na e, saveznoj i državnoj razini da neće biti u opasnosti pri obavljanju financijskih transakcija sa e, europskim bankama kada su e, te banke se potpuno se pridržavale američkim sankcija. Dakle, trebaju nam takva jamstva. Europska unija bi trebala također pomoći Iranu u modernizaciji financijskog sektora kako bi se ovaj uskladio sa europskim standardima jer to predstavlja još jednu prepreku bankama i poduzećima koji žele poslovati s Iranom. I na kraju Europska unija treba aktivno štititi interese europskih poduzeća koja su spremna ulagati u Iran. To znači primjerice E, tražiti e, dulji stečeni period e, u slučaju ostvarenja određenih rizika, u slučaju da poduzeća ne mogu dalje izvršavati ugovorne obveze. Pokušao sam objasniti zašto u ovakvoj situaciji još postoje brojne poteškoće i nesigurnosti zbog čega mnoga europska poduzeća otežano ulažu u Iran unatoč brojnim mogućnostima koje im se nude. Nadam se da je ovo dobar uvid e, u način na koji Europska unija može ojačati svoje trgovinske veze između Europske unije, dakle između Europske unije i Irana. Um, Hvala, Justin Walker. Hvala vam lijepa na prilici što mogu biti ovdje u ime bankarskog sektora. Moram reći da mi u potpunosti e, priznajemo buduće e, mogućnosti ulaganja u Iran i prilike koje su s tim povezane za poslovni sektor, ali kako bi se te prilike ostvarile, bankarski sektor bi se u sve to trebao uključiti, a prethodni govornik je već uh, e, da obrise izazova kada se radi o sudjelovanju bankarskog sektora u svemu tome. I stoga bih ja htjela naznačiti što smo do sad napravili i e, gdje mislimo da treba još nešto dodatno poduzeti kako bismo se pobinuli da e, dovoljan broj banaka se uključi u Iran. Na početku bih rekla da mnoge neameričke banke, dakle europske banke, su se obvezale da će se podediti eh, sankcijama eh, iz Amerike, Europe i jurisdikcija kojima su podležne. I u tom smislu banke nameću e, globalne e, politike sankcija e, diljem svih svojih sastavnih podružnica. I zbog toga su mnoge banke odlučile da će se podrediti primanim američkim sankcijama, a postoje značajne američke sankcije koje su uvijek na snazi. I to onda čini teže da se ne politike izmijene. Ali u kao odgovor na zahtjeve od potrošača i od vlada, nekoliko europskih banaka je e, počelo sa promatranjem da se više otvori Iranu. I e, neki članovi su već u ograničenoj mjeri e, u to i upustili. Mi smo protiv nekoliko godina blisko surađivali sa europskim američkim nadležnim tijelima mm, na ovoj temi i e, doista smo znali cijeniti dodatne smjernice iz e, opaka primjerice i njihov pokušaj da pojasni situaciju. Isto tako smo pozdravili e, sudjelovanje Irana e, u e, financijskoj radnoj skupini. Mi smatramo da je to doista izuzetno važno, zato što je donedavno Iran bio u istoj kategoriji kao Sjeverna Koreja. Bilo je jako malo dogmatskih odnosa sa Sjevernom Korejom, kao što znamo. Dakle, zapravo je to na neki način bila država koja je bila na crnoj listi FATF-a. Ali, dok vidimo mnoge pozitivne korake što se tiče približavanja. Isto tako smo identificirali nekoliko ključnih sektora za koje smatramo da doista e, trebamo promijeniti e, od europske strane, od američke strane pa i od iranske strane kako bismo mogli vidjeti veće sudjelovanje banaka u Iranu. Banaka u Iranu. I ja bih naglasila sada nekoliko tih sektora. Kada e, poduzeća pokušavaju olakšati trgovine ili transakcije s Iranom, onda ne gledaju samo sankcije ograničenja, gledaju i e, šire okruženje što se tiče rizika, ne samo Iran, već i cijelu regiju. I stoga će htjeti upravljati sa e, rizikom e, od kriza. Bilo bi velike koristi bankama kada bi znali koje okvirne sporazume Iran ima sa FATF-om i da dobiju više detalja o tome kako će u budućnosti izgledati taj odnos, jer trenutno zapravo ne smačamo u potpunosti taj proces. Dakle, to je nešto što bismo zamolili od vlade da ponudi bankama, dakle jasniji plan puta zakonodavnih i e, regulatornih reformi koje nam mora provesti. A uz to, e, potpuno nam je jasno da je Iran bio izoliran čitav niz godina od međunarodnog financijskog sustava. U međuvremenu se regulatorni okvir e, snažno razvio. I stoga bismo zamolili i američka nadležna tijela da nam doista kažu koju će tehničku podršku pružiti Iranu kako bismo e, primjerice što se tiče financiranja terorizma i borbe protiv pranja novca postigli potpunu sukladnost Irana sa tim propisima. To je izuzetno važno za banke kako bi mogli pravilno procijeniti rizik. E, transparentnost o vlasništvu i u kontroli u Iranu je najvjerojatnije najizazovniji aspekt za globalne financijske institucije. Mi pokušavamo identificirati tko je vlasnik pojedinačnog poduzeća, s kime su vezi, tko kontrolira to poduzeće. To je izuzetno važno zbog toga što još uvijek imamo primjene američke sankcije, ali su tako i sekundarne američke sankcije koje su na snazi, a imamo i e, neka europska e, ograničenja koje su na snazi. Dakle, dosta je tih obveza i mi moramo se moći osigurati da mm, ćemo revno postupati u Iranu, da možemo koristiti nezavisne dionike u Iranu za provjeru informacija, da imamo središnji e, registar informacija koje nam ustupa iranska vlada. Zatim uz to e, Iran e, treba prihvatiti načelo jednog postupanja i bankarski sektor je dugo već vodio raspravu sa američkim i europskim nadležnim tijelima o tome koje je to prihvatljivo jedno postupanje koje bi vrijedilo za Iran i tu doista mislimo da bi trebalo više podijeliti rizik između javnog i privatnog sektora. Nije dovoljno da regulatorna tijela jednostavno kažu bankama pa vi upravljate vlastitim rizikom jer u slučaju rana to je toliko složeno područje stoga mislimo da bi trebali imati zajedničke smjernice o revnom postupanju. Sada bi se specifičnije okrenula k američkom kontekstu. Za mnoge od većih e, europskih banaka znamo da oni dosta djeluju u Americi. Bilo da su prisutni u Americi, bilo da imaju neko obvezu izvješćivanja prema Americi, bilo da zapošljavaju e, više službenike koji su e, državljani Amerike ili koji su vlasnici zelene kartice. To je doista ključni aspekt za europske banke, da dakle trebamo vidjeti kako neka globalna banka koja ima velik broj američkih državljana, koji rade u njihovom poduzeću, kako oni mogu poslovati se rano. E, trenutno se kaže da bi te pojedince trebali svega to isključiti. I moram reći da je za neke banke u potpunosti nemoguće to učiniti kada e, ti državljani zauzimaju e, ključne funkcije u banci kada isto tako imaju obveze prema europskim e, regulatorima. Dakle, nije e, samo, ne može se to samo prozvati sukobom interesa. Tu se radi o sukobu regulativa u mnogim područjima. Isto tako smo sve do sad se zagovaravali, doduše bezuspješno, ali ipak da želimo da ono što američka vlada traži kao za izdavanje opće dozvole da se ti zahtjevi prošire kako bi se veći broj institucija mogao u to uključiti, kako primjerice banke mogu koristiti eh, i te sustave, kako mogu eh, se eh, kako mogu imati poslovni nastanak u Iranu. Mi smo gledali kako to možemo raditi s našim bankama. Neki od tih banaka žele poslati u Iranu i možda imaju neke značajne informacijsko-tehnološke elemente e, kojima se služe izvan Amerike. I sada nam kažu iz Amerike da to trebamo promijeniti, da se ne možemo osloniti na, na taj dio informacijske tehnologije. To nije moguće sprovesti, to je jako složeno. Dakle, riješiti to pitanje bilo bi od e, dosta velike pomoći Zatim isto tako procesuiranje e, plaćanja u globalni sustav. To je potpuno globalni sustav i ako se pokušate izolirati od Amerike u tom sustavu, onda je to, da ne pretjerujem, vrlo složeno pitanje i to za bilo koju e, banku. Na posljedku želim reći da treba pojačati jasnoću američkog regulatornog i političkog pristupa svi smo dobro svjesni da se trenutno mijenja vlada u Americi. Znamo da tu dolaze do neizvjesnosti za globalne banke. Ali ja bih tu pridodala još nekoliko daljih elemenata. Harmonizacija između e, federalnog pristupa i pristupa saveznih država. Trenutno su e, državni regulatori izvan e, područja nadležnosti federalnih regulatora. Mi smo morali raditi s našim bankama i reći im da ako surađuju sa državnim regulatorima, onda moramo reći što to znači i što ti državni regulatori zahtijevaju od svih tih globalnih banaka. Isto tako treba znati da mnoge europske banke koje su pod nekim regulatornim e, djelovanjem od strane Amerike e, u različitim oblicima, da često imaju sporazum i da u tom sporazumu stoji da neće povećati svoju otvorenost ka Iranu. Mislim da nam je to do sada promaklo, dakle mnogi ne znaju to. Banke neke su izložene sudskom progonu ili nekoj vrsti barem e, regulatorne protuakcije ako posluju s Iranom i to ograničava njihovu mogućnost za to. S američke strane još jedan završni element tiče se e, javnog izvješćivanja. Još uvijek to je za SCC i druge i banke moraju javno izvještavati o svojim inanskim aktivnostima. To može biti odvraćajuće sredstvo, posebice kada vidimo e, lobističke skupine u SAD-u, oni bi mogli zlopotrebiti te informacije i u medijima ukazati na to pozornost e, na negativan način za te banke koje, su, bi se bile pogođene. Postoje mnogi aspekti, ali završno mogu reći da e, ti izazovi ukidanja sankcija ne treba podcjenjivati E, sankcije e, nose svom trošak za sve strane i vidimo s Iranom da ako doista želimo da se bankarski sektor više uključuje u da će e, javna tijela morati se bolje složiti oko toga, da će morati izgraditi neke kreativnije načine kako bi svi mogli doista moći iskoristiti prednosti koje nam pruža nuklearni sporazum. Hvala vam lijepa. I e, direktor Uzbek Parsi ima sada riječ. E, hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Ja bih možda krenuo s time što bih ukazao vašu pažnju na neke druge trgovinske aspekte u trgovini s Iranom. To su socijalni aspekti u Iranu i iranskom društvu. Mislim da je to također važno za bilo koju raspravu pa i za raspravu ljudskim pravima. Iran ima stanovništvo, a polovica stanovništva je mlađa od 29 godina i već je više puta smo da je to visoko obrazovno stanovništvo, ali nezaposlenost mladih se u proteklih 20% zadržavalo na više od 20%, a ta stopa još i više ako pogledate samo žene. Dakle, to su dugoročni problemi u iranskom društvu za koje treba velik gospodarski rast kako bi se to ublažilo. Ta Islamska republika postoji već gotovo četiri desetljeća i dosta su dobro su uspjeli boriti sa siromaštvom, ali nisu toliko e, bili dobri u borbi protiv nejednakosti. A to je isto tako nešto na što se može gledati iz kuta ljudskih prava i za to će biti potreban drugačiji gospodarski odnos s vanjskim svijetom kako bi se ta situacija promijenila. Iran će više trgovati sa svijetom i već je to činio i tijekom sankcija sa Kinom, sa Japanom, sa Korejom prije svega, ali Nesumljivo je tako da ona regija na koju Iran e, najviše gleda kada se radi o najvećim ulaganjima i partnerstvu je upravo Europa. Tako je bilo prije sankcija. To je zbog e, kulturnog nasljeđa iz proteklih e, nekoliko stotina godina i najviše trgovine ulaganja se očekuje upravo iz Europe. E, izravno ulaganje u Iranu je u porastu. Ako vidite prognoze vlade, oko 50 milijardi e, američkih dolara do e, kraja dakle, iranske godine, do kraja ožuka 2017. godine. E, to se nije značajno promijenilo, ali je ipak u porastu. Ima nekoliko stvari koje vlada treba učiniti i koje društvo i traži, posebice ako žele ostvariti održiv razvoj a u tu svrhu će biti potrebno još i veća ulaganja, a područja koja sam ja identificirao su dosta ključna područja. Opet, tu se radi o prioritetima društva, ne samo o prioritetima vlade. E, to su okoliš, zdravlje, e, onečišćenje, upravljanje vodom. E, sposobnosti sposobnost Irana da se obračuna sa problemom vode, nesaši se vode, je trenutno izuzetno mala i e, mnoge iranske provincije će ostati e, za deset godina bez e, pitke vode iz sustava gospodanja vodom, ako se ništa ne učini. To je dakle hitan problem. I vlada i sama država zahtjeva će tu pomoć od strane vanjskog svijeta i bolje gospodarske odnose. To su neke socijalne dimenzije, a postoje i političke dimenzije. Moramo se prisjetiti da je u protek 40 Iran u različitim trenucima pokušao napraviti iskorak prema, prema vanjskom svijetu, prije svega prema zapadu, prije svega prema Europi i e, SAD-u. A tijekom vremena je tu došlo do različitih razvoja. No, u protiv nekoliko godina sada je napravljen još jedan pokušaj. I stoga je ovaj odnos sa Europom dosta važan kako bi se e, onom dijelu iranskog društva koje je glasalo za taj iskorak i onom dijelu političke elite u Iranu koji sad pokušava provesti u dijelo to približavanje dokazalo da se to isplati, da se to isplati, e, da se taj rizik isplati, e, da se izgradi novi odnos s Europom. Znači li to da je taj odnos savršen? da nema nikakvih zamki skrivenih u njemu i da se kad kad ide jedan koliko dva unazad, da, bez sumnje. Ali do sada nitko nije uspio pokazati da bi neka alternativa, nešto drugo umjesto približavanja, eh, dovelo do boljih rezultata. Da pač izolacija još i ojačava one skupine kojima je najmanje stalo, ne samo što se tiče gospodarskih odnosa, što bi moglo biti više prijelazno, već što se tiče političkih odnosa e, da se povede to približavanje. Mislim da je to mm, ključni element zašto treba provesti e, akcijski plan i treba imati više strukturirano i više strukturirani strateški odnos s Iranom e, i da je to doista ključno ne samo za Iran već i za Europsku uniju. kad kad postoji nesporazum kada se odgovara o ljudskim pravima u Iranu. E, nuklearni sporazum je više od samo sporazuma o e, prestanku širanja nuklearnog oružja. Istodobno, Europska unija e, je učinila uslugu Iranu, tako što se složila s tim sporazum i sada Iran mora prihvatiti mentorstvo Europske unije na drugim područjima. Neki tako razmišljaju, ali mislim da bi bilo opasno razmišljati da bi takvo partnerstvo moglo biti uspješno i da bi tako izgledalo partnerstvo. Ja mislim da je Iran e, dosta dobro poznat s time da mm, postoje manjkavosti po pitanju ljudskih prava u Iranu, zasigurno, ali pozdravlja se pitanje koji je najučinkovitiji način da se e, pokušaju promijeniti te prakse. I mislim da je tu ključna riječ partnerstvo, a ne e, mentorstvo izvana. I na kraju želim naglasiti američki kut svega ovoga. Nekoliko sudionika na ovom javnom slušanju već je to spomenulo. Mislim da je ovdje važno pamtiti sljedeći element. Mi se sada nalazimo na nekoj srednjoj točci, recimo tako, vezano uz mm, razvoj američke politike u smislu e, racija. I u jednom trenutku ćemo morati u Europi voditi e, se obuhvati u raspravu o tome kako izgleda strateško partnerstvo sa sjemeničkim državom. gdje smo mi dosta ovisni o njima kada se radi o nekim pitanjama poput globalne trgovine. Jer po trenutnom ustroju mi smo, e, što se tiče mnogih aspekata, izloženi bolji e, e, donositelja propisa iz SAD-a na federalnoj i na razini saveznih država. To nije zdravo za Europu, nije zdravo za mjesto Europe u svijetu. I mislim da je ran samo jedan od nekoliko slučajeva gdje ćemo vidjeti kako će se američki stav uplesti u europski stav i da će to ići na uštrb europske strane više nego za bilo koju drugu stranu. Htio bih zaključiti sa sljedećom točkom. Kao što sam na početku, trgovina e, se ovdje ne odnosi samo na ekonomiju. I nitko ne pocijenjuje zasigurno jedan od drugih aspekata, ni aspekt eh, ljudskih prava, ali postavlja se opet pitanje što funkcionira doista. Umjesto da eh, se bavimo simboličnim gestama, što bi možda zadovoljilo neke izvan jedinice ovdje u Europi, ali će imati nikakav ili slab učinak na jedansko društvo. A jedansko društvo bi trebalo biti eh, prioritet za bilo kakvu raspravu o ljudskim pravima na kraju krajeva. Hvala vam. Hvala vam. Gospođa Forenca. Volevo un uh, approfondimento. Htjela sam dodatno pojašnjenje o pitanju ulaganja i izlaganja predstavnika Totala. Zanima me kakvi su u ovom trenutku odnosi sa Rusijom, naročito u području nafte. Ovdje smo mnogo govorili o trgovinskim odnosima između Europske unije i Irana. Mnogo smo govorili o trgovinskoj politici SAD-a, no nismo baš spomenuli otvaranje prema ruskim ulaganjima. Dakle, Htjela sam e, dodatno pojašnjenje o tome sa vašeg gledišta. E, drugo pitanje. Za razliku od prethodnog govornika, mislim da ne možemo smatrati simboličnim potezima poteze koji u žarište stavljaju ljudska prava dosljednost u poštivanju ljudskih prava treba vrijediti za sve trgovinske partnere i naravno treba proučiti strategije koje bi bile učinkovitije ne samo u simboličnom smislu nego i u smislu doista stvarnog poštivanja prava. Any other questions or remarks? još pitanja? Izvolite, Viktor. Hvala. Uvaženi uzvanici, mislim da nitko u ovoj dvorani ni u ovome domu nije tako naivan da pomisli da su odnosi s Iranom tako jednostavni. Jer u protivnom bismo već dugi niz godina imali drugačije odnose s Iranom. Ali svjesni smo toga da je riječ o odnosu od temeljnog značaja i imajući u vidu buduću ulogu Irana te interes Europske unije za čitavu regiju, ja se zapravo pitam samo sljedeće. U kojem smjeru se kreću naši odnosi s Iranom? To je Dakle, moje pitanje, koji je naš osnovni politički cilj u kontekstu budućih odnosa Europske unije i Irana. Trgovinski, gospodarski odnosi općenito. Dakle, pitanje je kako zamišljate odnose između Europske unije i njezinih država članica s Iranom u sljedećih 10-15 godina. Jer do sada je bilo dosta europskih premijera koji su došli u Teheran u velikim avionima, prepunim gospodarstvenika i na povratku bi već zaboravili na ljudska prava. Osobno smatram da se odnosi između Irana i Europske unije trebaju temeljiti na pragmatizmu, na snažnoj predanosti miru i stabilnosti u regiji te da jednako tako trebaju voditi računa o gospodarskim interesima europskih e, poslovnih subjekata. Jer istina je da e, neki poslovni entiteti mogu ostvariti vrlo dobru poslovnu suradnju s Iranom, a Isto tako, politički odnosi s Iranom i drugim svjetskim akterima mogu pozitivno, ali i negativno utjecati na buduće odnose između nas i Irana. Dakle, pitanje je e, koji je naš smjer i e, kako ocjenjujemo buduće odnose Europske unije i Irana. Naime, ako ne definiramo na odgovarajući način svoje ciljeve, onda jednostavno nećemo nećemo doći nikamo zapravo, nećemo se maknuti s mjesta. Hvala, dakle, kao prvo gospodin Parsi, najprije ću ja onda gospodin Parsi, da, trgovina je svakako pokretač rasta, ali sve prednosti rasta zapravo nisu automatski nešto što se, što osjećaju građani. i bilo je u više slučajeva poteškoća zbog upravljanja. E, koji bi bio vaš savjet? Na koji način mi možemo razvijati gospodarske odnose, a istovremeno zamčiti da će se pozitivni rezultati e, tih trgovinskih odnosa osjetiti na terenu, da će ih osjetiti obični ljudi. I još jedno pitanje. Zbog um, birokracije kojima je opterećena procedura, e, recimo spomenuli ste koliko je potrebno vremena za transfer novca i to uistinu velika prepreka za ulagače. Ja znam e, mnoge ulagače koji su htjeli uložiti novac u Iranu i nisu to mogli učiniti u određenom vremenskom roku. Dakle, što, kako vi gledate na to? Molim istim redoslijedom. Pa evo, odgovorit ću na vaše posljednje pitanje, dakle, koje se tiče birokracije. Dakle, e, Nama je bilo potrebno tri mjeseca za, taj, e, za tu bankovnu transakciju, ali nije se radilo o birokraciji ranu, nego je bilo teško pronaći banku u Europi koja je bila spremna e, izvršiti tu uplatu. Naime, banka je postavljala neke legitimne zahtjeve da sve bude sukladno zakonu i zato je to potrajalo tri mjeseca prije nego što je uplata stigla u Iransku banku u Teheranu. Hvala. Kada bih e, morala odabrati dva područja, ja bih se opredijelila za sljedeće. Naime, s obzirom na aktualni kontekst e, sankcija, čini mi se da bi najvažnije bila regulativa dakle da se dogovore načela e, vezana uz dubinsku analizu, da, tako da imamo zajedničko stajalište u osd u Europskoj jer očito je da e, regulatorna tijela imaju različiti stav o tome što je prihvatljivo u smislu upravljanja rizikom. I također mislim da bismo trebali moći e, kontrolirati vlasništvo. Jer ne možete se uskladiti sa sankcijama ako ne znate tko je vaš sugovornik, tako da smatram da bismo trebali o tome razgovarati s Irancima. Mislim da je to posebno važno u ovom sadašnjem režimu sankcija. Što se tiče bankarstva, ja bih rekao da se ovo dugoročno može riješiti samo na jedan način. Ja ne vjerujem da ćemo se mi moći uskladiti sa SAD-om s tim u vezi, a to je da e, sve e, banke imaju imovinu u eurima u Europi. Mislim da bi to moglo pomoći u pregovorima sa SAD-om. A 90 godina kada e, su SAD nametnule sekundarne sankcije Iranu zbog poslovanja s Libijom, Europa se suprotstavila SAD-u i pokrenula postupak pred VTO-om. I tako su se pojavila izuzeća. E, upravo zato da ne bi došlo do sučeljavanja sa Europskom unijom. Dakle, može se čak i Ameriku pokrenuti ako se to želi. A što se tiče situacije za deset godina, ključna je riječ partnerstvo. Naravno da mi ne možemo reći Irancima kako bi e, trebalo izgledati njihovo društvo za deset godina. No, ukoliko Europa bude prisutna na terenu, u svakom smislu riječi, onda im možemo ponuditi alternativu. Iransko društvo ima pred sobom nekoliko opcija, kao i sva društva. A dio tih opcija je, ovisi o onome što im je država spremna ponuditi. Ali ovdje sada svjedočimo i jednom e, e, jednoj generacijskoj smjeni, čak i među elitama. Većina ljudi koji su 80. godina gradili državu sada polako odlaze sa scene. To znači da sada stupaju na scenu novi narašti. Već sam rekao da polovica stanovnika ima manje od 29 godina. Oni nemaju iskustvo revolucije, ali osjećaju posljedice revolucije na pozitivan ili negativan način. I to su ljudi s kojima mi trebamo održavati kontakt, a zato moramo biti prisutni na terenu. A, a Europa može biti alternativa za razliku od e, primjera poput e, Sjeverne Koreje. Što se tiče trgovine i dobrog upravljanja, e, rekao bih isto što i do sada. Ja ne vjerujem u velike izjave o poštivanju ljudskih prava. Ono što vjerujem jest da se pomogne, da se stvore preduvjeti e, za e, kako god to nazvali, to možete nazvati ljudskim pravima, ali ono što ljudima potrebno. Ljudima ne trebaju riječi, nego im trebaju primjeri u praksi dobro upravljanje, bilo da je riječ o e, upravljanju zatvorima, o pravosuđu, o pitanjima trgovine drogom. Dakle, u svim tim područjima Iran već poduzima nešto, već poduzimaju neke mjere, ali suradnja s Europskom unijom to može biti od koristi. Ne zato što smo mi tu predvodnici, nego je to naprosto lakše riješiti u suradnji s nekim nego samostalno. Hvala. Ja bih e, htio odgovoriti na nekoliko pitanja, ali vrlo sažeto. Ja mislim da je ključno za brojna pitanja koja su se ovdje pojavila, pa čak i kada je riječ o poštivanju ljudskih prava, da se sve svodi na približavanje odnosa E, dakle, sve se vrtilo oko kompleksnog pitanja nuklearnog programa u Iranu i nakon nekoliko krugova pregovora pokazalo se da kada postoji uzemno poštovanje e, da se može doći do rješenja i da se može doći do rješenja koje je dobro za sve strane. E, dakle, treba nam više prostora, ponekad se prejudicira ishod i budućnost, a da se pritom ne sagledava realno činjenica da je potreban prostor za partnerstvo, prostor za suradnju. Slažem se s kolegom da e, se upravo većina e, ovih odgovora može pronaći kroz partnerstvo, a mislim da je tu trgovina jedan od značajnih oblika partnerstva. Hvala i mislim da s ovime možemo zaključiti ovu raspravu. Pa netko je zatražio riječ. Ja one, okay. Uh, my name is uh, Nasser Ja sam ovdje uh, radim za jednu, za skupinu u parlamentu. Dakle, kao što je rekao Martin Luther King, ono što je najvažnije je nazočnost pravde. Veleposlanik je spomenuo da je Iran stabilna zemlja, ali to nije istina. To je zapravo jedna stabilnost koja proizlazi iz diktature. Dakle, Iran bi trebao dobiti više sredstava e, za da uspostavi regionalnu stabilnost. Međunarodna e, zajednica se svim silama bori protiv Daesha, međutim, ISIS e, vrši progon nad kršćanima i nad jezidima, ali i nad nacionalnim manjinama i vjerskim manjinama. Behaje e, više nema u Iranu. Jezida još ima u Iraku. Ali međunarodna zajednica ovdje razmišlja kako više ulagati u Iran i podržati ga da bude represivan nad vlastitim narodom, ali da stvori više regionalne stabilnosti. Mislim da bi i trgovina trebala imati savjest. Ovo je zapravo bila više izjava nego pitanje. Hvala. ali mislim da je gospodin Parsi tu istaknuo ključnu riječ, a to je dijalog. Ja uistinu vjerujem da je nastavak dijaloga u interesu naroda i mislim da bi to e, trebao zapravo biti zaključak e, današnje rasprave, da se nastavi dijalog koji je povoljan za budućnost naših trgovinskih odnosa. Mislim da su se u ovoj raspravi razjasnile neke e, vrlo važne stvari. Mislim da se tu razjasnila jedna nova situacija u Iranu nakon ukidanja sankcija zbog nuklearnog programa i očito je da postoji potreba za povećanjem ulaganja i stabilizacijom gospodarskog razvoja, dakle to je uistinu odlučujuće za razvoj iranskog društva. Nema nikakve sumnje u to da je Iran najveće gospodarstvo izvan VTO-a. To bi stvarno uistinu trebalo biti ključni prioritet dakle pristupanje rana vto i to kroz dijalog i stabilizaciju ekonomskih odnosa. Dakle, tu se onda postavlja pitanje e, stabilnih ulaganja, dakle općenito svi aspekti povezani uz ulaganja kao što su preduvjeti poput e, dobrog upravljanja, a to je da kako zadaća komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje koji će razgovarati o konkretnim preduvjetima za ulaganja u Iranu. Ja se uistinu radujem daljem radu Europske službe za vanjsko djelovanje, ne radujem se konkretnim prijedlozima, posebno što se tiče pristupanja VTO i ulaganja strane europskih tvrtki. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat tog e, kontinuiranog dijaloga između Irana i Europske unije. To bi trebalo dovesti do stvarnog napretka u području promičbe ljudskih prava i demokracije, budući da je to zapravo e, osnova svega. Ljudska prava i demokracija. Hvala vam svima na dolasku i želim svima mnogo uspjeha u daljem radu.